Ah. Colleagues, once more, please be seated. Kolege, molim vas da se smjestite. I'm sorry for this long lounging of the afternoon session, but uh, now we are fully ready to start. Evo sada smo spremni za početak, ispričavam se što malo kasnimo. Gospodin Pašku je ovdje a on je svakako najvažnija osoba koja će nam kratko reći kakva je situacija i kakav je razvoj događaja vezano uz trenutačno stanje prijedloga o europskom programu industrijskog razvoja u području obrane. Započet je trijalog, gospodin Pašku je izvjestitelj, molim sve da se smjeste, imamo samo 15 minuta kako bismo saslušali kratki briefing o trijalogu. Gospodine Paško, izvolite. Hvala lijepa. Trebao sam zapravo, možda ste trebali reći da sam ja najvažnija osoba koja je dostupna za razgovor o ovome, ali svakako postoji drugi koji su mnogo važniji od mene. Kao što znate, imali smo mandat o kojem se glasalo prošloga tjedna u Strasburu, e, mandat za trijalog. E, jedan trijaloški sastanak je održan i održan je jedan tehnički sastanak koji prati trijalog. Više manje nije ostvaren baš velik napredak u odnosu na četiri točke dakle četiri točke o kojima se trenutačno raspravlja. A te četiri točke odnose se na proračun, na aktivnosti koje e, nisu nisu prihvatljive, na radni program i na prihvatljiva tijela. Pronašli smo e, neke kompromise, načelno gledano, to treba e, još razraditi vezano uz samo jednu točku. I to je onaj dio koji se odnosi na sustave koji nisu zakonom dozvoljeni za uporabu. Dakle, postoje međunarodni sporazumi, postoje rezolucije u našem parlamentu i mi smo zapravo željeli da se to konkretno, eksplicitno, jasno napomene. Načelno je to vijeće prihvatilo, načelno je to prihvatila i komisija. Naravno, u načelu je dogovorena i formulacija jedne opće naravi koja bi pokrila te slučajeve, dakle načelno je dogovorena. Međutim, postoje druge stvari koje nisu dogovorene. Primjerice, kada govorimo o prihvatljivim tijelima, postoje određene ideje unutar vijeća, primjerice da ako država jamči da je poduzeće u redu, da bi to svi trebali prihvatiti, a mi u parlamentu bismo željeli ipak nešto više jamstava s tim u vezi. Evo, to kažem čisto zato da dobijete neku ideju o tome gdje još uvijek ne možemo pronaći zajednički jezik. A sada, što se tiče tehničkog sastanka koji se održao jučer, rečeno mi je, e, jer moji e, pomoćnici nisu Eh, asistenti nisu mogli sudjelovati na sastanku zbog eh, sigurnosnih pravila u vijeću. Bio je to prilično neugodan incident. Ako netko to želi možda i pogledati kako se odvijalo, onda znate da postoje video kazete koje pokazuju na koji način su se eh, zaposlenici sigurnosne službe odnosili prema mojem osoblju. Pisao sam i gospodinu Buzeku i gospodinu Tajaniju, izrazio sam svoje nezadovoljstvo i protestirao zbog takvog ponašanja. Međutim, osim toga, jučerašnja rasprava, koliko sam uspio saznati, e, informiralo me tajništvo, nije išla u smjeru e, postizanja nekakvog e, zajedničkog stajališta. Pretpostavljam da će se stvari nastaviti odvijati i dalje. 10. travnja imamo sljedeći trijalog i barem e, dva ili tri tehnička sastanka koja nas još uvijek očekuju. Dakle, postoji mogućnost da se zadnji trijalog održi krajem svibnja, u slučaju da ne uspijemo pronaći u međuvremenu e, zajednički jezik. Mm, rekao bih da se stvari odvijaju normalno, uobičajeno. Nije to nešto što bi bilo neuobičajeno ako to usporedimo sa ostalim raspravama ili trijalozima i ja pretpostavljam da ćemo na kraju ipak pronaći zajedničko, zajednički jezik i e, da ćemo zapravo imati konačno rješenje početkom e, sljedeće godine. E, rokovi su zapravo vrlo kratki, parlament ih je ispoštovao. Hvala vam lijepa, to je to. ok yours. Thank you very much. Um, Izvolite, krećemo s raspravom. Gospodin Arlington. Mislim da smo spomenuli zapravo i druge sjednice gdje su e, zastupnici u parlamentu iskazali nekakva zajednička stajališta. Ja bih želio staviti naglasak na to. Kao prvo, e, kakva je situacija vezano sa e, proračunom, pritom imam u vidu budući višegodišnji financijski okvir. Želim ponovno staviti naglasak na to da kada se radi o e, sredstvima za razvoj obrambenih instrumenata moramo paziti da se sredstva ne povlače iz postojećih instrumenata u kojima sudjeluju i država članica kako bi se napunio taj novi fond koji bi bio namijenjen u obrambene svrhe. S mojeg gledišta mislim da dugoročno ne smijemo kao parlamentarci oklijevati da zatražimo veću razinu parlamentarne kontrole nad time naš pod odbor bi u budućnosti trebao postati punopravni odbor i trebali bismo također imati mogućnost parlamentarne kontrole i nadzora kada se radi o tim temama i mislim da bi Europski parlament trebao biti aktivno uključen u cijelu tu raspravu vezano uz odluke koje se tiču obrane, vezano uz odluke koje se tiču oružja, odnosno izvoza oružja koje je proizvedeno koristeći se sredstvima iz proračuna Europske unije i slično. Nemojmo gledati samo pojedinačne elemente, pokušajmo sagledati cjelokupnu situaciju i ostvarimo napredak po ovim stvarima. Hvala. Hvala, gospodin Zrojevski. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti gospodinu e, Pašku zato što sam u potpunosti svjestan svih poteškoća. Ne radi se tu samo o postizanju dogovora u trijalogu, već isto tako o raspravama koje se vode s drugim odborima. Ne želim sada otvarati raspravu o izvješću, zato što smo ga već odobrili, međutim imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. U kojoj smo fazi vezano uz identificiranje broja osoba koje se kolektivno mogu prijaviti za e, ta financijska sredstva. Drugo pitanje, e, rečeno je na početku da nije dogovoren iznos. Mene zanima koliki je otklon e, između prijedloga, između onoga o čemu smo mi raspravljali i onoga o čemu se danas govori. Treće pitanje povezano je s našom ranijom raspravom koja se tiče kibersigurnosti. U vašem izvješću ste jako dobro prikazali hibridne prijetnje. Naglasili ste potrebu da se skrene pozornost da sigurnost svakako uključuje i sastavnicu kibersigurnosti. Postoji li elementi koji su pod znakom upitnika kad se radi o toj temi ili tu postoji dogovor? Ja bih e, željela također donijeti u ovu raspravu dva vlastita pitanja. Kao prvo, slažem se s ovim pitanjem koji je e, postavio gospodin Zbrojevski. Zanima me e, broj tijela, prihvatljivih tijela. Svakako mislim da bi trebalo biti više od dva. A također želim reći da je važna pozicija poduzeća srednje razine kapitala e, Mislim da su takva poduzeća, dakle srednje razine kapitalizacije zastupljena u velikom broju različitih oblika suradnje i u NATO-u, a mislim da upravo zato sudjelovanje trećih zemalja također treba biti e, uzeto u obzir za određeno razdoblje s izuzetkom zemalja naravno koje imaju status agresora. Evo, načelno bih tako rekla. Biste li, molim vas, željeli dati komentar, gospodine Pašku, na sva ova pitanja? Molim vas kratko. Hvala. Načelno, više novca od Europske unije za obranu znači više kontrole za Europski parlament. Dakle, to znači snažniju ulogu parlamenta. To je neizbježno i sigurno će do toga doći. Zatim ćemo vidjeti imamo li ili ne potrebne instrumente. O tome će se odlučiti u budućnosti. Što se tiče izvoza, e, cijela inicijativa se uopće ne dotiče izvoza. To nije ni na koji način e, situacija u kojoj se na mala vrata uvode izuzeća za već uređenu situaciju izvoza oružja o kojoj je parlament već e, razgovarao. Kao što sami znate, to je nešto što je u potpunosti u rukama država članica. Vijeće je to tražilo i bojim se da ne možemo postići višu razinu uređenosti, e, niti e, na mala vrata uvoditi tu ideju kroz inicijative e, kakva je ova. E sad, pozicija SEDA je 3 plus 3, to je stajalište ITRE-a također, i to je vrlo jasno rečeno i na trijalogu. Nisam primijetio bilo kakav otpor, bilo od komisije, bilo od vijeća s tim u vezi. Stoga mislim da će to na kraju biti prihvaćeno. Što se tiče proračuna, da, nova sredstva ali što je sa sredstvima koja nisu iskorištena u drugim programima? E, e, dodijeljena su ranije pa stoga nisu prihvatljiva za ovo e, i postavlja se pitanje koji je to slobodan novac koji se može iskoristiti. Mislim da će to u velikoj mjeri ovisiti o tumačenju te situacije. A sada kiber prijetnje, to je svakako nešto o čemu ću govoriti kad budem e, predstavljao svoje izvješće o odnosima Europske unije i NATO-a. To je jedno područje koje je svakako na dnevnom redu obje organizacije i tu je suradnja bila jako, jako dobra. Što se tiče malih i srednjih poduzeća i poduzeća sa srednjom razinom kapitalizacije, imao sam napomenu E, odnosno jedan termin, jedan pojam koji je obuhvaćao jednu i drugu vrstu poduzeća, ali sada zapravo imamo dva pojma koje se svaki odnose na te dvije situacije. Dakle, imamo formulaciju koja uključuje jedne i druge, jer imamo ne samo mala i srednja poduzeća, već i e, poduzeća sa višom razinom kapitalizacije koja su prihvatljiva. Što se tiče trećih zemalja, postoje stvari koje apsolutno sada neupitno uključuju treće zemlje i e, to će se i nastaviti, ja mislim. Ali vidim e, što misli gospodin Danžan, odnosno što je mislio kada je ranije ovdje rekao, imaju li europska poduzeća koristi od sredstava i fondova iz Sjedinjenih američkih država ili ne? I vjerujte mi, nemam odgovor na to pitanje pa bih radije promijenio temu razgovora ili znam odgovor ali ne bih ga rado glasno rekao. S obzirom na situaciju u kojoj smo sada, a to je početak, mislim da moramo zapravo educirati javnost i osvijestiti o važnosti promjene paradigme. I siguran sam da će se stvari posložiti i da ćemo pronaći rješenje u tom smislu. Neki ljudi e, smatraju da PESCO ne bi trebao spriječiti zemlje poput Norveške ili Britanije nakon Brexita da zaista sudjeluju ako je njihovo sudjelovanje značajno. Evo samo vam dajem jedan primjer. Ne znam hoće li se to i dogoditi ili ne, ali ta ideja je spomenuta. Dakle, željeli bismo stvari ostaviti otvorenima za treće zemlje koliko god je to moguće, ali moramo uzeti u obzir i druge čimbenike, prvenstveno da je to nova inicijativa i vodi se rasprava o tome što zapravo znači strateška autonomija. Postoje definicije. I da izvješće ne bi bilo previše kontroverzno, Ja sam naveo da svakako treba sačuvati autonomiju donošenja odluka dviju organizacija koje se spominju u izvješću. Dakle, treba poštovati e, sustav autonomnog donošenja odluka, a ostalo ćemo onda vidjeti. Hvala vam. Imamo Eh, nažalost malo vremena i ispričavam se eh, kolegama, ne možemo još dugo nastaviti. Dajem riječ gospodinu Galeru, a onda ponovno gospodinu Paškovu. Da, jer ja sada odlazim, pa zapravo samo želim eh, odgovoriti na ono što su rekli Ana i Joan Pašku Razdoblje koje se eh, je uključeno u EDIDP je 2019. do 2020. za nužne aktivnosti koje smo izdvojili eh, i za to je potrebno odvojiti novac. Ne želimo ništa izuzeti iz programa Obzor ili eh, sredstava koja su izdvojena za druge svrhe. Mislim da nema smisla ići u smjeru izazivanja burne rasprave između poljoprivrednika, istraživača ili recimo vojne industrije. Mislim da zapravo to nije dobro iskustvo. Trebamo biti dovoljno hrabri da se politike zaista prilagođavaju stvarnim potrebama, ali kada se radi o pitanjima obrane, mislim da neosporno postoji potreba za time, da postoji potreba za time da imamo više toga, da radimo zajednički u tom području. I ono što je zapravo zanimljivo bilo vidjeti, čisto kao informacija, da je u zadnjoj fazi pregovora o njemačkoj koaliciji bila zapravo koalicija ljudi iz istraživačkog sektora i iz obrane, jer su se složili da za svaki euro koji ide u razvoj mora ići dodatni euro za obranu e, ili obrnuto. I jer opet dobivate isti rezultat. Jer zaista, ako pogledate pitanje vanjske politike, putem razvojne pomoći, humanitarne pomoći i tako dalje, ali u konačnici dođete i do mm, borbenog zrakoplova, ako je to nužno. Što se tiče sudjelovanja trećih zemalja, Jeste li bili pod dojmom, naravno vi e, pregovarate s predsjedništvom vijeća, jeste li dobili kakav dojam o tome kakav je stav različitih država članica? Ne, ne, rasprava nije išla u takve detalje predsjedništvo je zapravo iznijelo samo neka osnovna stajališta koja odražavaju jednoglasnost u vijeću. Ako je neka kompanija vrlo produktivna na našem eh, terenu, eh, primjerice Miss Detection kompanija koja je na svim našim e, zračnim lukama e, i ne znam zapravo kao im je naziv točno. E, oni su Sjedinjenih američkih država, vrlo su efikasni, dakle trebamo imati na umu da njih ne smijemo dovesti u situaciju da budu pod negativnim učinkom. Također Rolls Royce, na primjer, razmišlja opciju da premjesti svoju proizvodnju na kontinentu. Financial Times su prije nekoliko nekoliko tjedana zapravo je to izazvalo snažnu reakciju i mogli smo to pročitati. Neke kompanije će tada i pravno gledano u smislu poslovnog nastana postati europske kompanije e, i bit će vjerojatno prihvatljive, a bit će ih svakako više nego tri. U većini projekata želimo tri plus vjerojatno će biti tako, ali u praktičnom smislu mislim da će ih biti još i više. Znam da je gospodin Danžan želio e, nešto reći ali molim vas budite vrlo, vrlo kratki. Nemamo baš mnogo vremena. Hvala gospođo predsjedateljice. Samo vezano uz ono što je rekao Johan Pašku. Vezano uz prilično oštro stajalište vezano uz temu. Ja zapravo nemam ništa protiv toga da treće zemlje, a pogotovo ne zemlje koje su nam saveznici, da mogu sudjelovati u e, programu. Ali nije problem njihovo sudjelovanje, problem je alokacija sredstava, europskih sredstava. Dakle, netko može sudjelovati, a da istovremeno ne dobiva izravno sredstva. Argument koji se nama čini međutim problematičnijim jest sljedeći. To je zapravo nešto što sam e, čuo od vrlo važnih osoba iz osoblja, isto tako i od Evropljana, prema kojem taj europski program predstavlja određene rizike za prekoatlantsku vezu ili za suradnju između Amerike i Europe i moram priznati da taj argument za mene ne vrijedi jer nitko, nitko me ne može uvjeriti da američka obrambena industrija uključujući i tu e, prekoatlantsku dimenziju e, je u situaciji da joj prijeti bilo kakav program koji je zapravo toliko skroman kao e, ovaj naš. Zaista ne mislim da će nekoliko milijardi europskih sredstava učiniti američku obrambenu industriju ranjivom. Dakle, e, to je argument koji za mene ne stoji. To ne znači da sam ja protiv sudjelovanja trećih zemalja, ali mislim da trebamo vrlo jasno definirati stvari i moramo vrlo jasno definirati o kojim iznosima govorimo. U redu, hvala Mislim da, mislim da moramo e, zaključiti i zaključiti ovu točku dnevnog reda koja je trajala malo dulje. A sada odmah e, idemo na prvo razmatranje nacrta izvješća o odnosima između EU-a i NATO-a. Izvjestitelj je gospodin Pašku. To je prvo razmatranje. Nacrt, e, odnosno rok za podnošenje amandmana je 28. ožujka. Koliko se sjećam, gospodine Paško imate riječ. Hvala lijepa. Izvješće je izrađeno. Mislim da znate da postoje tri glavne ideje. oko kojih se vrti cijelo izvješće. Prva ideja jest da su Evropska unija i NATO prirodni partneri, nisu konkurenti, nemaju različite ciljeve i zato bi trebali surađivati. Druga stvar jest da suradnja koju smo započeli posljednje godine je još uvijek na samom početku. Postoje mnoge stvari koje još možemo postići. Neke stvari su tek e, u početnoj fazi suradnje i nadam se da će se to dalje razvijati, da ćemo imati drugu deklaraciju između NATO i Europske unije ovog srpnja, a to će onda e, obuhvatiti više ovih pitanja. Treća ideja je da smo započeli se baviti i to ozbiljno baviti vrlo konkretnim i važnim pitanjima kao što je recimo promet. Prometna mreža je više manje Evropska unija, zato što je to financirano putom Evropske unije. Međutim, još uvijek je ona usmjerena sa zapada na istok. Nemamo dobru mrežu sa sjevera prema jugu, posebno na istočnoj strani i moramo razmisliti o tomu. Ali u svakom slučaju ohrabruje me rad koji je započet i znam da je EDA već ima E, ljude koji se time bave i da je taj rad izuzetno uspješan. U zaključku bih rekao da je stvarni, istinski test suradnje između EU unije i NATO-a što će se događati u vrijeme krize u Europi, ne izvan Europe, nego baš u Europi, na našem kontinentu, jer većina njih ima E, Europu u središtu aktivnosti. Ne sjevernoatlantsko područje i Europska unija i tako dalje. Uglavnom, izvješće se vrti upravo oko ovih elemenata Isto tako spominje e, zajedničke prijetnje i izazove s kojima se suočavamo. Bavi se područjima na kojima e, smo izvrsni u Europskoj uniji i u NATO-u istovremeno. Mislim da znate da se puno bavi onime što već radimo kada se radi o hibridnim prijetnjama, kiber prijetnjama. I još uvijek e, radimo sa, jednim određen, jednom određenom skupinom kriterija kada se radi o kiber prijetnjama. Mislim da bismo trebali uspostaviti zajedničke kriterije kada je koristimo. Strana je Sjedinjenih država Odnos između Europske unije i NATO-a je izuzetno važan za stav SAD-a prema NATO-u, ali i prema Europi, ali uglavnom prema NATO-u. I zato ima određenu važnost, zato što SAD, a posebno ova administracija, bi željela biti sigurnija da što god ovdje radimo, nije nešto što bi moglo štetiti američkim interesima ili e, transatlantskim odnosima. Nekada imam osjećaj kada vidim e, želju naših američkih e, prijatelja da vide Norvešku, Ujedinjenu kraljevinu više uključene u ono što čini Evropska unija, a nekada više vjeruju Norveškoj i Ujedinjenoj kraljevini nego Evropskoj uniji ostatku Europske unije. I zaista moramo više komunicirati s našim prijateljima. Pesko nije i ne može biti samo e, izvor e, financiranja za ono što NATO radi, zato što imamo samo jednu skupinu snaga. Dakle, ako dobijemo novce iz Europske unije ili iz Evropskih zemalja, ako to ide u NATO, na kraju ćemo imati jednak e, proizvod koji će koristiti svima. Dakle, kada se radi o partnerima, moramo raditi zajedno sa susjedima i partnerima ako želimo e, postići povećanje otpornosti sa strane onih prijatelja koji nam pomažu. Uglavnom spomenuo sam e, svaku mogućnost suradnje, važne suradnje. Rekao bih da 19. ožujka glavni tajnik NATO-a je izdao godišnje izvješće o 2017. godini. Ja sam ga pogledao. Postoje određeni odjelci koji se odnose na odnose između Europske unije i NATO-a kao što znate, na kiberpodručju, hibrid, hibridnim prijetnjama, prometu. I to je zaista poticajno za budućnost odnosa između dvije organizacije. Hvala. Hvala. Izvjestitelji u sjeni za EPP je gospodin Danžan. Izvolite. Hvala gospođo predsjediteljice. Govorit ću i kao izvjestitelj u Sjeni, ali i u svoje vlastito ime, s obzirom na to da će se podnositi amandmani i dogovarati sa izvjestiteljem kako bismo dobili konsolidirani e, pristup grupe. Mislim da je zapravo e, stajalište gospodina Paškova stajalište koje je itekako vrijedno i koje dobro definira glavna načela suradnje. Međutim, ispričam se, ispričavam se, neću se pretjerano zadržavati na pozitivnim aspektima, već bih e, istaknuo neke stvari koje bi možda potencijalno mogle biti problematične. Prvo, mislim da moramo veći naglasak nego što je to učinjeno sada staviti na to da se ne radi o jednakim organizacijama, dakle njihova narav nije jednaka. Ja imam osjećaj da se u tekstu mnogo identificirana e, i inzistira na identitetima, strateškima i slično, ali s druge strane e, kada govorimo o identitetima tih dvije organizacija koncentriramo se većinom na zajedničke stvari. S druge strane postoje specifičnosti. E, s jedne strane je Europska unija vrlo specifična stvar, političke naravi, s druge strane NATO je specifična funkcija, malo drugačije naravi. Europska unija je mnogo šira organizacija, ako to tako možemo reći, nego vojni savez. Dakle, meni se čini da se previše puta u tekstu javlja situacija gdje govorimo o načelu jednakosti i slaganju u stajalištima i mišljenjima između Europske unije i NATO-a. To je točno kada se radi primjerice o procjeni prijetnje, ali ne može vrijediti apsolutno za sve. Također, mislim da moramo spomenuti neke stvari u domenama koje su specifičnije, primjerice u području kiber sigurnosti. Ja moram priznati da malo oklijevam e, prihvatiti da se na primjer kapaciteti ili određena rješenja delegiraju od strane Europske unije NATO samo zato što NATO ima više kapaciteta. Da, možda kada se radi o vojnom aspektu, ali kibersigurnost ne podrazumijeva samo vojni aspekt, podrazumijeva mnogo šire aspekte. Sve što ima veze sa kibersigurnošću ili kiberranjivošću određenih osjetljivih infrastruktura, primjerice u moje zemlji, ne znam baš jel bih sve to stavio u ruke NATO-a. E, nisam baš siguran da je to pravi put. Dakle, da za suradnju, da za razmjenu informacija, ali budimo oprezni i nemojmo ići pretjerano u stapanje u područjima u kojima se meni čini da bismo ipak trebali uzeti u obzir i sačuvati specifičnosti svake organizacije. Isto tako, sve ono što se tiče kiber prijetnji ili hibridnih prijetnji, moram priznati da se meni ta ideja hibridne prijetnje, dakle ta riječ ne sviđa previše, e, mislim da je već ranije netko rekao da je e, hibridna prijetnja relativno novi pojam e, koji opisuje uobičajenu tradicionalnu situaciju gdje se stvari različite naravi miješaju e, ja moram priznati da iako je to novi pojam, za on za mene ne znači nužno odraz neke nove realnosti. No, semantički gledano, možemo reći hibridna prijetnja, sve što nije tjesno vezano uz obranu i vojne aspekte ne treba nužno potpadati pod područje suradnje s NATO-om jer mislim da postoje područja u kojima Europska unija ima mnogo šire specifičnosti od NATO-a. Nažalost, imamo taj refleks E, prema kojem jednostavno automatski želimo zato što NATO ima snažnije kapacitete za određeni broj stvari mu damo e, priliku da djeluje u nekim drugim stvarima. Ja pak mislim da trebamo zadržati određenu autonomiju unutar Europske unije, posebice u stvarima koje nisu nužno vojne. Što se tiče pak ambicija e, vezanih uz našu suradnju, imamo dakle jedan početni tekst, deklaraciju iz Varšave koja je vrlo e, ambiciozna. Imamo 42 područja za suradnju koja smo definirali i tako dalje. To je sve sjajno, ali kad povučemo crtu i pogledamo koja je bilanca cijele te priče, vidimo da još mnogo toga ostaje za napraviti unutar tih 42 točke. Nisam baš za to da e, pretrpamo taj naš zajednički brod koji će se onda prevrnuti. Dakle, pogledajmo najprije što smo napravili po pitanju deklaracije iz Varšave i imali prostora za dodatno opterećenje. Što se tiče ponovnih pregovora o Berlinu Plus, Mislim da je Berlin Plus nešto vrlo specifično što je zaključeno u vrlo, vrlo, vrlo specifičnom kontekstu prije 15 godina. Nisam siguran da je danas jedan od prioriteta ponovno pregovarati o Berlinu Plus a ako pritom razmišljamo o tome da uvijek postoji određena ambicija NATO-a da razvije i civilne kapacitete sa svoje strane, onda to zaista, takvo stajalište ima smisla. Ja zaista ne znam e, trebamo li zapravo razvijati civilne kapacitete NATO-a e, s obzirom na razinu razvijenosti civilnih kapaciteta kod nas, našu izvrsnost i tako dalje. E, u ovom izvješću postoji čitav niz pozitivnih elemenata, apsolutno. E, složili smo se oko velikog broja stvari, ali mislim da ipak trebamo biti budni i neprestano iznova podsjećati da zapravo ne govorimo o identičnim organizacijama. One nisu identične po svojoj naravi i ne možete sve iz jedne prenijeti u drugu i obrnuto. Hvala. Gospodin Van Orden je e, izvjestitelj u Sijeni za ECR. Želite li uzeti riječ? Ne ovog trenutka. Hvala. Gospođa Valtmans. Hvala lijepa, dragi kolege. Ja bih na početku zahvalila gospodinu Pašku na njegovom radu. Kao što je rekao kolega iz EPP-a, to je jedan dobar dokument i koji ima različite naglaske. Kao što vi kažete u izvješću, NATO je godinama bio naš temelj za sigurnost i ovdje u Europi, a to je izuzetno važno, to moramo naglasiti. Sada moramo priznati da u Europi postupno radimo kako bismo imali jednu europsku obranu, a mislim da bismo to mogli raditi i brže i e, jače i dublje. U izvješću se govori o odnosima između Europske unije i NATO. A što je jača europska obrana, to će biti bolja suradnja s nato Zato što postoji jedan europski stup unutar NATO-a. A ovo izvješće nam daje mogućnost e, da procijenimo i da cijenimo posao koji je NATO učinio posljednjih godina. Nekoliko puta smo apelirali na NATO i morali smo to učiniti Dakle, u našem izvješću moramo imati e, jednu zahvalnost prema toj, tom e, Vojnom savezu. Ali mislim da moramo naglasiti da e, kao kolega ne govorim samo o dobrim stvarima koje su u izvješću, nego o nekim stvarima koje još moramo unaprijediti. Kao prvo, Suradnja Europske unije za kemijske, biološke i nuklearne i radiološke prijetnje. Tu moramo razmišljati o tome u budućnosti. Znamo da postoje te prijetnje. Ne smijemo zatvarati oči pred time i moramo to e, izrekom spomenuti. Vi, gospođo predsjedateljice, znate da znamo kako, kako surađujemo sa privatnim organizacijama i to je jedan aspekt koji ovdje moramo naglasiti. Europska unija i NATO, ali i sa privatnim partnerima na tom području, sa drugim multilateralnim organizacijama. To mi nedostaje u izvješću. I još moramo vidjeti jednu stvar, žao mi je, ali stalno o tome govorim, a to je uloga žena unutar organizacije. U mirovnim misijama uloga žena u misijama koje provodimo i to bih voljela vidjeti malo više u ovom izvješću. Ne smijemo zanemariti stvarnost. Vi ste našli prave riječi, nova e, nova e, američka administracija traži jasnoću, ali nakon izbora predsjednika Trumpa e, svi znamo da kaže da ne možete uvijek računati na nas. I vi morate drugačije e, intervenirati u odnosima između Europske unije i NATO-a. To je jasno rekao. To su moje primjedbe. Naravno, znam da će biti amandmana koje će više strukturne naravi biti kako bi se poboljšalo ovo izvješće. Hvala. Gospodin Kuzoper moj. Puno hvala, gospođo Naše stajalište e, kluba GUE je jasno. Mi nećemo poduprijeti ovo izvješće. Mi želimo drugačiju evropsku obranu. Posebno ono što želimo je jedna kultura mira. I ne smijemo imati ovakav ekspedicijski pristup, e, posebno ne u službi e, privatnih e, firmi koje proizvode oružje. Moramo biti neovisni, a ne ovisni o NATO-u. koji je sada kronička organizacija i koja omogućava kontrolu nuklearnih snaga u Europskoj uniji koje su u rukama SAD-a. Također razmišljamo da dopustimo NATO da koristi e, vojna, e, imovinu koju je razvio PESCO iz Europske unije. Izgleda da stalno imitiramo ono što glavni tajnik NATO-a govori. Mi smo protiv toga i zato nećemo poduprijeti ovo izvješće. Hvala. Gospođa Valero. Hvala lijepa. Ja neću ulaziti u sve pojedinosti, niti vam reći točno što mi mislimo o tome, jer mislim da je to dobro poznato. Idem direktno na tekst. Imam nekoliko pitanja o samom tekstu i formulacijama o samom tekstu. Recimo u A, točki A, kada govorimo o zapadnim vrijednostima, dakle gospodin Pašku govori o zapadnim vrijednostima, ne znam e, koga to uključujete, jer u točki F nakon toga govorite o e, članicama Europske unije iz istočne Europe i zapadne Europe. Morate točno reći što mislite u tom slučaju. Kada govorimo o značajnijem partnerstvu, Mislim da moramo isto tako priznati da sve zemlje nisu članice NATO-a. Moja zemlja recimo nije i nemamo uvijek jednake strateške interese. Možete li točnije reći i pojasniti o kome tu govorite? Zato što nemam osjećaj da e, strateški interes je jednak za sve zemlje Europske unije. Ili za neke od nas ili od vas. Kada se radi o jačanju NATO-EU partnerstva, želim da preciznije kažete što mislite pod time. A u petoj točki imamo rezoluciju, jer nakon napada u Parizu imali smo rezoluciju članku 42.7, a to je u kontradikciji s onime što piše u toj rezoluciji. Možda to trebate provjeriti. Ima još mnogo stvari koje mislim da bi mogle biti preciznije određene, ali vratit ćemo se na to e, kada ćemo podnijeti amandmane. U točki 9 govorite o primjerenim resursima. A malo kasnije, u, 20, u točki 22, govorite o državama članicama koje nisu saveznice NATO-a, a one moraju također zadovoljiti svoje, ispuniti svoje obveze. Željela bih znati koje su to obveze, je li to dvopostotni cilj za trošenje, jer ako neko nije član NATO-a, onda ne priznajem da imam obveze. Postoje naravno neke dobrovoljne obveze, ali ne obvezne obveze u ovom slučaju. Zato što mi surađujemo s NATO-om kada to želimo. U točki 25. govorite o potrebi da Europska unija i NATO surađuju i da jačaju svoju tehnološku i industrijsku bazu. A to je industrijska baza država članica, a mi nemamo industrijsku bazu u, kao Europska unija niti kao NATO. Također govorite malo kasnije o e, Frontexu i e, pomorskoj e, zapovjedništvu NATO-a, a kada se radi o suradnji, o migracijama, mi smo potpuno protiv toga. Imamo neke komentare koje ćemo vjerojatno podnijeti u našim amandmanima. Hvala. Gospodin Castaldo. Grazie, Hvala gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju, potpredsjedniku Pašku na njegovim naporima e, u ovom izvješću koje je sigurno dobar temelj za naše rasprave i razmatranja. Želim također podsjetiti prije nego što nešto specifično kažem e, kontekstu u kojem se krećemo. Posljednjih godina paradigma europske sigurnosti se potpuno promijenila zato što se promijenio kontekst u kojem se nalazimo. Ako politike se mijenjaju, geografija ostaje stabilna i danas je puna e, sigurnosnih posljedica za naš kontinent, a to je mnogo važnije nego što je to bilo prije nekoliko godina. U tom kontekstu moramo pogledati te odnose i e, vezano za vanjske dinamike, to, to jest e, vezano za SAD i euroatlantske integracije, kao i to da imamo jednu autonomnu strategiju za naš kontinent rasprave nam pokazuju kako teme obrane više nisu marginalna tema za europsku politiku niti za naš parlament i zato vidimo gdje možemo surađivati sa NATO-om, ali moramo imati na umu da dvije organizacije se međusobno razlikuju, a ne preklapaju s obzirom da neke države članice E, su članice jedne organizacije, ali nisu druge. U izvješću se jako e, naglašava jednake vrijednosti NATO i Europske unije. To je točno, međutim se moramo pitati na koji način to treba definirati. Recimo u točki 12 izvješća vidimo da se treba ojačati suradnja EU-a i NATO-a na, istočnoj strani, ali na sjevernoj strani još uvijek imamo e, probleme. Istovremeno eh, u glavnom dijelu se govori o migracijama, ali to je tek u točki 19. Dakle, dosta daleko u izvješću, a to eh, nije ohrabrujuće za mnoge građane Europske unije koji osjećaju da je problem migracija nešto što utječe na njihovu sigurnost i svakodnevni život odnos Europske unije i NATO-a mora biti e, strateški e, pristup e, kako bi to bila jedna situacija u kojoj svi pobjeđuju, a ne da se selektivno biraju neke članice. Imamo problem stabilnosti Sjeverne Afrike i Balkana. Druga, druga područja suradnja bi mogle biti zajedničke vježbe, zajedničke, zajednički postupci, e, isto tako suradnja u e, industrijskom razvoju, istraživanju razvoju i slično. Taj, taj, ta suradnja mora e, ići prema jednakim ciljevima, ali ne smije biti usmjerena protiv trećih i zato je dobro da se pronađu konvergencije i sinergije koje odgovaraju potrebama za sigurnost država članica. Naravno, tu postoje i e, namjere SAD-a, ali to je jedna tema koju ćemo, e, o kojoj ćemo više razgovarati o, e, u raspravama koje ćemo voditi u odboru AFED. Hvala. Hvala, gospodine Norden. Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Ispričavam se što sam zakasnio. Danas je jedan od onih dana kada se od vas zahtjeva da budete u isto vrijeme na četiri različita mjesta, no svi smo imali to iskustvo. Želim zahvaliti kolege Pašku na ovom izvješću. Mislim da izvješće sadrži dosta toga dobrog, što me naravno nikako ne iznenađuje, E, s obzirom da je izvjestitelj i autor Joan, e, vidim tu dobru ravnotežu e, različitih pitanja suradnje Europske unije i NATO-a. Naravno, imamo sa svoje strane određene prijedloge, ali isto tako znate i koji je to naš temeljni problem koncepta zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Vraćam se na poznati diktat Madeleine Albright eh, i onih 3D eh, i sporazuma eh, delinking discrimination, odnosno razdvajanje politika diskriminacija. Bojim se da su te primjedbe i dalje na mjestu te teme i St. Malo. Ne znamo u kojem smjeru će ići razvoj PESCO-a, strukturirane suradnje, Čuli smo francusku zamisao o okupljanju najspremnijih i najboljih, no čini se da su svi pristupili toj suradnji tako da je ta zamisao o najboljim i najspremnijima već e, ad acta, da tako kažemo, tako da nije posve jasna ambicija. Čuli smo e, da se koristi pojam strateške autonomije, no nitko ga dosad nije definirao jer se zna da je to dosta teško, a da se pritome ne upadne u određene proturječnosti. Ovdje naravno čak niti ne govorim iz perspektive vlastite države članice, već e, i imajući na umu e, ostalih 27. Dakle, dosta je tu još nekakvih temeljnih prepreka. Čini mi se da ovdje gradimo nešto, naime odnos sa NATO-om, a naravno većina država članica Europske unije, istodobno su i države članice NATO-a. E, teško mi je isto tako i složiti se sa primjedbom e, švedske kolegice koja kaže da se strateški e, interesi Švedske, odnosno pojedinih država članica Europske unije i NATO-a ne poklapaju uvijek. Mislim da zapravo kada bi doista zagustilo, da biste se pouzdali itekako i oslonili na NATO savez E, da e, se obranite od prijednji. Svi smo toga svjesni i mislim da je doista nepojmljivo da e, Evropska unija uopće razmišlja o zajedničkoj obrani, iako naravno predviđena je tu i, i, i klauzula koja joj omogućuje ipak u konačnici pribjegavanje i oslonac na kapacitete NATO-a. i on je, mislim, postigao dobru ravnotežu u svome pristupu, no naravno imat ćemo, opet kažem u zaključku, par svojih primjedbi. Hvala. Gospođa Claire Modi, izvolite. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti Ionu na ovome izvješću. Uistinu je sjajno. Dopustite da se nadovežem na nekoliko stvari, primjedbi koje smo mogli čuti. E, jednu od kolege Dažona i od drugih o razlici između dviju organizacija, odnosno o potrebi za jasnijim razgraničenjem. E, Svestebno se slažem s time. No, e, naše se mišljenje razlikuje kada je riječ o e, razlikama u području kiberobrane razdvajanje ta dva ishodišta civilnog odnosno vojnog e, kada smo suočeni sa pitanjima kao što su kiber obrana koja već po svojoj samoj prirodi objedinjuje ta dva aspekta znači na neki način e, fragmentaciju e, vlastitih kapaciteta dok je s druge strane potrebna djelotvorna e, suradnja, barem u interesu naših građana. Isto tako, osvrnula bih se na ono što ste rekli da je potrebno ne samo raditi zajedno, već i e, postići svijest o, o, toj e, i podići vidljivost te suradnje na višu razinu. Po meni to je jednako važno. I posljednje dvije napomene odnose se na pitanje E, dakle sustava CARDS, odnosno koordiniranog godišnjeg preispitivanja e, potrošnje u e, području obrane, naravno ne iz perspektive suradnje ovih dvije organizacija, već europske. I mislim da je smisao zapravo identificirati one praznine koje je potrebno premostiti. I zadnja napomena odnosila bi se na ovaj cilj koji NATO zagovara, odnosno potrošnju od 2% BDP-a za obranu. Ako e, već mora doći do odstupanja, ono mora biti ipak e, e, svjesno i namjerno po nama. Evo, toliko. Hvala lijepa još jednom. Dajem riječ gospodinu Pašku. Ispričavam se, gospodin Lic prije toga. Biću vrlo kratak, želim zahvaliti i potvrditi da i osobno mislim kako je izvješće e, postiglo dobru ravnotežu. No, htio bih e, naglasiti da smo već jutros imali sastanak o kiberobrani, da bi smo trebali izgraditi isto tako i europski stup e, kiber obrane kao što je kolegica malo prije spomenula. Moramo predvidjeti jednostavno one mjere koje će nas e, povesti u tom smjeru. E, dakle, mapiranje i analiza trenutačne situacije država članica koje možda sve nisu posve svjesne svojih obveza. Gospodin Paško. Želim zahvaliti svima na sugestijama. Svjestan sam da je ovdje riječ o e, radu koji traje, da tako kažemo, ka pod opera. I neću niti pokušati osigurati ka pod opera, jer živimo u svijetu gdje naravno svatko, e, odnosno svi mogu gledati isti cilj, ali vidjeti nešto posve drugačije. očekujem naravno prijedloga i amandmana, to je odličan način da, da poboljšamo ovaj tekst, e, veselim se siradnji, tako da sa svoje stvari, strane doista e, neću biti u startu negativno naklonjen. E, no, mislim da smo svi svjesni toga, ako je NATO izraz transatlantske suradnje, jer naravno svi želimo biti sigurni, pogotovo uzimajući u obzir prijetnju sa strane Rusije, svi smo spremni za suradnju, svi želimo zaštitu od te prijetnje i NATO je naravno bio izraz takve želje i potrebe za transatlantskom suradnjom. No, kad je riječ o Europskoj uniji, uniji onda tu imamo zapravo izraz transatlantske konkurencije i u trgovini i u drugim aspektima. Kad je San malo uklopio i pitanje obrane, odnosno pokrenuo pitanje obrane u e, e, one temeljne, temeljne e, ambicije Europske unije, tu su se stvari počele pomalo razilaziti, da tako kažemo, iz perspektive SAD-a, odnosno naše. No, vi ste u pravu kada kažete da moramo e, donekle pojačati e, i naglasiti specifičnosti ovih dvije organizacija unatoč njihove sradnje. No moj problem je jednom kada Evropska unija koja nije vojni savez uđe u područje e, oružanih snaga obrane moramo prihvatiti pravila igre, a NATO igra po pravilima te igre. Postavlja se pitanje možemo li mi sudjelovati u toj igri, a da se pritome ne e, pridržavamo pravila? Ne znam, to je pitanje. Naravno, imam e, svoje mišljenje o tome, odnosno čak i dvojbe. Rekao sam da e, u svakom slučaju je potrebno naglasiti razlike između dviju organizacija. Što se tiče Berlina, sporazuma Berlin Plus, to je bio pokušaj da se nađe praktično rješenje za činjenicu da obje organizacije unatoč svojim razlikama e, se bave e, zapravo e, rješavanjem kriznih situacija. NATO naravno ima prioritet, budući da raspolaže sposobnostima i kapacitetima, ako ne želi sudjelovati u rješavanju neke krize, tada naravno Europska unija može dati e, signal e, e, i želju da iskoristite instrumente. Sa svoje strane želimo sveobuhvatan pristup, no moje lakmus teza, tako kažem, Evropska unija i NATO naravno surađuju u krizama kada se one odvijaju na europskom tlu, a ne negdje u, sred Afrike. Kako iskoristiti sve ono najbolje što posjeduje posjeduju ove dvije organizacije kako bismo osigurali najviši stupanj obrane zaštite za naše građane. To je ono što bismo trebali imati kao cilj pred e, očima ne mogu predviđati e, i reći sa sigurnošću da će Berlin plus ostati isti ili da će da pa će dodatno izgubiti na e, značenju. No mislim da je došao trenutak da ga preispitamo ne samo u smislu e, upravljanja krizom, već i u smislu preispitivanja onih stvari koje činimo zajedno. Što se tiče e, možda strateškog, strateški drugačijih pogleda e, između istočnih i zapadnih e, zemalja članica Europske unije, naravno da postoje odličene razlike. istočne države članice su sklone percipirati Rusiju kao prijetnju, sigurnosni riznik, dok naravno zapadne to možda više gledaju s aspekta trgovine i poslovanja. Tako da što god kažete u tom kontekstu ne može zanijekati tu postojeću razliku u, perspektivi. No, kao što je i Jeffrey spomenuo, ne mislim doista da Švedska ili Finska imaju različite strateške interese, jer u konačnici, a to je vrijedilo i za vrijeme hladnog rata NATO je bio jamac sigurnosti kako Švedske, tako i Finske, a ne netko drugi, dakle, upravo NATO. Kao što ste rekli, e, te države itekako surađuju sa NATO-om, a nitko ih NATO ne prisiljava. Ja sam samo htio poslati signal da bi e, smo trebali na jednaki način postupati i prema e, državama članicama Evropske unije koje nisu članice NATO-a jer je i njima potrebna zaštita. To sam samo htio pojasniti za slučaj da bude potrebno, naravno. Gospodine Castaldo, kad sam govorio o sjeveru i jugu, govorio sam o prometu. Samo to, tom aspektu, a ne o razlikama u politici, gospodarstvu ili nečemu drugom. Dakle, isključivo iz perspektive prometa. E, od samog početka kad je NATO na neki način rasformirao e, e, tu veliku osovinu u sredini Europe, rekli su dobro, smanjit ćemo svoju prisutnost ovdje, no vi morate pojačati neke mehanizme i tako dalje. No, u nasljeđu nam je ostala ova osovina od, koja zapravo odnosno prometna mreža koja leži na osovini istok-zapad. E, a potrebno nam je e, tu mrežu proširiti i e, po osovini sjever-jug, među ostalim i zbog vojnih potreba. Mislim da moramo uzeti u obzir i određene bojazni, da tako kažem, prema kojima ako damo ili se previše pouzdamo u jednu od ove dvije organizacije, da ćemo na neki način u konačnici biti na gubitku. Europska unija treba vjerovati NATO tako dugo dok vidi da je E, obrana e, zapravo u rukama onih država članica koje su države članice Europske unije. Dakle, mislim da bismo ipak e, trebali biti skloni dati svoje povjerenje u NATO u tom pogledu. Mislim da isto tako znate da će biti razlika, one će ostati, no suradnju unatoč tim razlikama treba jačati. Ne znam pouzdano, ali pretpostavljam da će se u novoj deklaraciji e, na e, o Europskoj uniji i NATO, odnosno međusobnim odnosima, e, unijeti i još neki novi elementi. Biće toga više, a ne manje činjenica da e, sve što je sadržano u prvoj deklaraciji nije e, već sad ostvareno, ne bi trebalo biti obeshrabrujuće, već upravo suprotno treba nas navesti na još e, više truda. No, ovo je sve, ova suradnja doista u početnoj fazi. Tako da ima još puno posla. Evo, toliko od mene. Hvala. Volim vas sve, kaže gospodin Pašku. Hvala vam kolegice i kolege. Želim vas podsjetiti da je rok za podnošenje amandmana 28. ožujka. Drugo razmatranje nacrta izvješća, odnosno amandmana, predviđeno je za 15. 15. svibnja. Naravno, na sastanku odbora sede, a e, odmah nakon toga u sljedeće 16. ili 17. svibnja glasovanje na odboru AFET. E, morat ćemo poštovati te rokove ako naravno želimo sve to obaviti u prvoj polovici e, mjeseca, uključujući glasovanje na plenarnoj sjednici. Zahvaljujem svima i molim vas da ostanemo svi na svojim mjestima jer ćemo čuti e, informativno i zapravo jedno izvješće i vrlo važnog i zanimljivog sugovornika. Hvala. colleagues, once more, Foreign Affairs Council Ministers. E, kolege, ljubazno vas molim da se smjestite. Imamo izvješće sa sastanka Vijeća za vanjske poslove od 6. ožujka u formaciji ministara obrane. Ovdje s nama gospodin Pedro Serrano uvijek e, su dobro došla izvješća s ovako važnih događaja. Bez daljnjeg odlaganja dajem riječ gospodinu Saranu. Ispričavam se zbog e, malog kašnjena. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i jako mi je drago što vas sve vidim. Vidim da ste upravo održali raspravu vezano uz odnose između Europske unije i NATO-a ne znam trebam li o tome reći nešto posebno, ali svakako bih zapravo želio e, kratko reći o čemu se radilo na sastanku, ali rečeno mi je da bih se trebao osvrnuti na to. To je bilo tek e, zapravo prvo razmišljanje o izvješću na vlastitu inicijativu. U redu. Što se tiče zadnjeg e, vijeća za vanjske poslove, na temu obrane. Ovdje sam kako bih vas e, informirao o najnovijem razvoju događaja. Mi uvijek cijenimo vaš doprinos kao pododbora i vaš input vezano uz smjer u kojem idemo, te smo spremni uvijek vrlo pozorno saslušati vaše napomene i eventualne smjernice. E, posljednji sastanak Vijeća za vanjske poslove u formaciji ministara obrane održan je 6. ožujka, gdje je donesena odluka o PESCO u stalnoj strukturiranoj suradnji. Prvi puta se Vijeće sastalo i donijelo odluku u kontekstu PESCO-a sa državama članicama koje sudjeluju E, prvenstveno u donošenju odluka, ali i uz prisutstvo svih drugih država članica u prostoriji. te službena odluka o novom skupu projekata, te preporuka koja je još jedan pravni instrument koje vijeće zapravo ima za djelovanje u sklopu PESCO. E, to je vezano uz plan puta za provedbu PESCO-a. No, rasprava je naravno nadišla te teme. Bila je to rasprava o nastavnim aktivnostima na globalnu sigurnosnu i obrambenu strategiju, zatim je išla rasprava o pesco o kojem sam upravo govorio, zatim razmjena e, mišljenja sa NATO-om, to je sada već redovna točka dnevnog reda na sastancima gdje se sastaju e, ministri obrane. Glavni tajnik NATO-a uvijek je pozvan i četvrta točka dnevnog reda bila je vezana uz neizvršne e, misije Europske unije u e, Maliju i u Srednjoafričkoj republici. Dakle, to su e, misije vezane uz obuku. Što se tiče globalne strategije, Um, i prioriteta za ovu godinu, glavna konstatacija svih ministara bila je da ono što je sada važno jest provesti ono što je dogovoreno. Već smo rekli da uh, je pokrenut veći broj inicijativa, sada se moramo pobrinuti da one uistinu daju rezultate. To je posebno važno vezano uz paket mjera uh, vezanih uz obranu, odnosno razvoj sposobnosti vezano uz PESCO, uz CARD, uz Europski obrambeni fond i nešto u što ćete sigurno biti uključeni ili već u čemu sudjelujete, a to je EDIDP. Kako se taj paket treba provesti na koherentan način? Pogledamo li različite inicijative, nema nikakve sumnje da je polazišna točka koja povezuje sve ovo zapravo razvoj sposobnosti koji među ostalim definira potrebe. E, početkom lipnja je postavljen nov popis prioriteta koji je u potpunosti revidiran u skladu sa novom ambicijom. To je također nešto što je navedeno i u koordiniranom godišnjem pregledu obrane, gdje države članice zapravo ističu što namjeravaju učiniti u sklopu svojih nacionalnih obrambenih planova i što nam zapravo omogućuje da bolje utvrdimo manjkavosti u obrambenim planovima Unutar PESCO-a, stalne strukturirane suradnje, govori se o tome na koji način se zapravo države članice mogu bolje organizirati da se neke od tih manjkavosti riješe i naravno tu je i pitanje Europskog obrambenog fonda i EDIDP-a kako bi se vidjelo na koji način se definiraju ti projekti, neovisno o tome jesu li oni sastavnim dijelom PESCO-a, jesu li sastavnim dijelom KADA ili u sklopu zajedničke sigurnosne obrambene politike kako bismo uistinu razvili stvarne obrambene kapacitete. Dakle, e, koordinirana provedba paketa mjera, o tome se raspravljalo sa komisijom i drugim kolegama, kako bismo se pobrinuli da imamo odgovarajuće mehanizme i da se stvari zapravo odvijaju pravim redoslijedom u smislu izdvajanja projekata i procesa revizije. O tome se razgovaralo s ministrima obrane i postignuta je visoka razina slaganja oko toga. Još jedno pitanje o kojem se opsežno razgovaralo bilo je povezano s vojnom mobilnošću. To se raspravljalo u kontekstu naše suradnje s nato e, također i u sklopu obrambenih sposobnosti, zato što je to nešto što trebamo uzeti u obzir tijekom planiranja. Sve što Europska unija može učiniti kako bi pomogla državama članicama e, da se osigura brzo premještanje snaga i opreme diljem Europe tu se radi o propisima, diplomatskim aranžmanima, praksi i naravno infrastrukturi. S akcijskim planom koji bi trebao biti predstavljen e, sada, krajem ovog mjeseca, to bi trebalo učiniti komisija visoka predstavnica. I na kraju ono čemu se razgovaralo jest europski mirovni instrument, European Peace Facility van proračunsko financiranje mehanizma zahvaljujući kojem bi se prevladala neka druga ograničenja. Dakle, s jedne strane imate financiranje vojnih operacija u sklopu zajedničke sigurnosne obrambene politike, ali s druge strane to je financiranje operacija koje se e, odvijaju pod paskom, pod vodstvom e, zemalja partnera, kao što je primjerica Afrička mirovna misija i raspravljalo se zapravo o e, partnerskom sudjelovanju, ono što se čini pod CBSD-om i u sklopu reforme ISCP-a. To je unutar proračuna, ali ima svoje ograničenje i onda se rasprava vodila oko toga na koji način se ta ograničenja mogu prevladati putem van proračunskog instrumenta. To su dakle neka od pitanja o kojima su raspravljali ministri i zapravo je bilo vrlo zanimljivo vidjeti kako ministri gledaju na tu inicijativu. Nažalost, glavni tajnik NATO-a nije mogao biti prisutan. E, tu je bio zamjenik glavnog tajnika, gospođa Rose Gottemuller. I tu, e, pod tom točkom dnevnog reda, razgovaralo se o napretku odnosa. Postoji načelno slaganje da smo već razvili čitav niz inicijativa, 74 akcije koje smo uspjeli izdvojiti, a među tim akcijama većina ne završava samom provedbom, već uistinu pokreće stvarni proces angažmana Pet ih je konkretno vrlo specifičnih i e, zapravo omogućuje našim organizacijama da e, sudjeluju u aktivnostima koje se tiču ovih sedam važnih stvari. Operacije, razvoj kapaciteta, kiberprijetnje, hibridne prijetnje, industrija, vojne vježbe i suradnja s partnerima. Dakle, radi se o poprilično iscrpnom popisu. Tu također postoji općenito i odgovarajuća razina zadovoljstva. Također se nastojalo pojasniti jednu stvar. Naime, dovedeno je u pitanje kako usprkos tome što je protekle dvije godine sve što je učinjeno unutar Europske unije u smislu promicanja obrambenih inicijativa napravljeno kako treba i to je pozdravio glavni tajnik NATO-a, kako to da su se nedavno javile određene dvojbe vezano uz to u kojoj mjeri to ide u smjeru potpore NATO-vim nastojanjima. I mislim da je zapravo bilo korisno ovdje navesti da snažnija Europska unija i snažnije razvijene obrambene sposobnosti država članica definitivno idu u prilog NATO-u, to je vrlo jasno rečeno, e, dakle načelo jedinstvenih snaga, obrambene sposobnosti koje će se razviti kroz suradnju e, država članica Europske unije u sklopu okvira e, postavljenih od strane Europske unije E, jer veliki dio naših država članica koji su također članice NATO-a vide da bi to bio dobar put E, također suradnja e, je itekako naglašena, zatim program mobilnosti koji Europska unija jest pokrenula, predstavlja nešto što će biti odlučujući element kako bi NATO mogao prevladati određene poteškoće koje ne bi mogli prevladati bez okvira Europske unije ili onkraj okvira Europske unije. To će se učiniti kroz propise, kroz infrastrukturu, dakle nešto što NATO sam ne bi mogao mobilizirati. Također činjenica da smo od samog početka uključili NATO u ove radove, vrlo je važna. Kao što znate, sve krenulo sa e, radnom skupinom u sklopu Europske obrambene agencije, a neki od predstavnika NATO-a izravno su sudjelovali u radu te radne skupine i mi dalje surađujemo s njima kako napredujemo s akcijskim planom koji je sada planiran. To je nešto što su svi stavili u prvi plan i mislim da je to nešto što je i zamjenica glavnog tajnika NATO-a te eh, itekako cijenila. Mm, ova rasprava je zapravo malo raščistila zrak i još jednom potvrdila da svi imamo iste namjere i radimo u istom smjeru. Pretposljedna točka dnevnog reda ticala se PESCO-a, dakle stalne strukturirane suradnje, to sam spomenuo na samom početku izlaganja, donesene su dvije važne odluke. Odluka o projektima PESCO-a, koja je već najavljena u prosincu, kada je PESCO uspostavljen i preporuka i plan puta za provedbu PESCO-a. Ministri su se dogovorili da će zadržati momentum i isporučiti konkretne rezultate. Složili su se također o daljem napretku. Dogovorili su se o tri konkretna koraka koje treba poduzeti od sada pa do sredine lipnja. Sredinom lipnja će se predstaviti osnovna načela upravljanja projektima, a isto tako važan je i dogovor o slijedu e, provedbi preuzetih obveza u sklopu PESCO-a. Treća stvar koja je dogovorena je pokretanje novog skupa odnosno identifikacija novog skupa projekata što će vjerojatno biti kasnije e, u godini, međutim sam proces treba pokrenuti prije ljeta. I četvrta stvar je sudjelovanje trećih zemalja u Peskov. Znate da postoji dogovor da se to prouči prije kraja godine. Dakle, još jednom, konsenzualni status u velikoj mjeri. I posljednja stvar, e, i nakon toga ću završiti svoje izlaganje, provedena je rasprava vezano uz misije ZSOP-a, kako vojne, tako i neizvršne misije u Maliju, Somaliji i Srednjoj Srednjoafričkoj republici. Misije su raspoređene u strateški važnim područjima za Europsku uniju. To je ono što ponekad nazivamo sigurnosnim pojasom. Važno je E, za sigurnost samih tih zemalja, za sjeverne i južne susjede, a isto tako i za Europsku uniju u smislu borbe protiv terorizma. Te misije su u velikoj mjeri u prvom planu, vrlo važne misije u Sahelu, kao što znate idemo u smjeru regionalizacije tih misija, u smislu e, obuke, um, kako bismo zapravo podržali e, zajedničke snage Sahela u sklopu skupine g Također u Somaliji nastojimo zapravo e, podržati prijelazni period sa e, snaga misije na somalijske nacionalne snage. E, visoka predstavnica također je dala informacije kako bismo se osigurali da imamo odgovarajući broj osoblja u svim tim emisijama, da države članice daju odgovarajuće resurse, dobivanje pozitivan odgovor od velikog broja e, država članica, a isto tako kada se radi o vojnim sposobnostima potrebno je još odvojiti neke dodatne resurse, postoje manjkavosti. Evo ovime bih završio svoje izlaganje vezano uz raspravu koja se odnosi na sastanak vijeća ministara za vanjske poslove, odnosno u formaciji ministara obrane. Mislim da je riječ koja opisuje cjelokupnu raspravu jest svakako provedba i naravno suradnja s NATO-om. Hvala vam lijepa. Hvala vam. E, gospodine Danžan, želite li se vi javiti za riječ? Ne? Žao mi je. Gospodža Valero. Vrlo kratko pitanje. Govorili ste i e, o alternativi instrumenata CBSD-a izvan ICSP-a. Zanima me, dakle, ako možete dati više informacije o tome. Oprostite, Jeffrey Van Arlen Malo vas nevoljko tjeram da se javljate za riječ, ali... Da, to je moja... Nije to nekakva prirodna nevoljkost. To je prirodna nevoljkost, nije zbog vas, uvijek mi je drago kad vas vidim. Rizli se razgovaralo o obrambenim implikacijama Brexita na tom sastanku. To je moje prvo pitanje i drugo pitanje koje nije povezano sa 6. ožuka, već se tiče sadašnje situacije. Kako je stajalište Europske službe za vanjsko djelovanje vezano uz predsjednikovo pismo predsjednika Junkera predsjedniku Putinu, koje bi neki mogli smatrati potpuno neprimjerenim s obzirom na nedavni napad kemijskim oružjem od strane Rusije u Ujedinjenoj kraljevini na osobu koja živi u Ujedinjenoj kraljevini. A e, kako tumače taj topli zagrljaj koji je predsjednik Juncker poslao predsjedniku Putinu? Je li se o tome razgovaralo u Europskoj službi za vanjsko djelovanje? Ja također želim postaviti pitanje. Spomenuli ste, gospodine Serano, vijeće u formatu PESCO-a ranije tijekom ovog izlaganja. Je li to nešto što je formalizirano ili je napravljeno isključivo u radne svrhe, drugim riječima da zemlje koje sudjeluju se mogu sastati? Gospodin Franzulika, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim postaviti pitanje zamjeniku glavnog tajnika. Koje je mišljenje Europske službe za vanjsko djelovanje vezano uz pitanje o kojem smo već raspravljali jutros, a to je Klauzula o zajedničkoj obrani Europske unije 42 u usporedbi sa člankom broj 5 NATO-a. Uzimajući u obzir da se Francuska na to već pozvala 2015. godine, a da se sada vode rasprave da bi se Ujedinjena kraljevina također mogla pozvati kroz NATO naravno, ali i kroz Europsku uniju na taj članak. Koje je mišljenje Europske službe za vanjsko djelovanje? Dakle, treba li klauzulu o zajedničkoj obrani prilagoditi novonastalim okolnostima jer ona govori isključivo o vojnoj akciji protiv jedne države članice, a da pritom ne govori ništa o kiberprijetnjama koje je NATO člankom broj 5 već uključio ili o nekim drugim prijetnjama kao što su hibridne prijetnje ili napadi u Ujedinjenoj kraljevini koji bi se mogli kvalificirati kao kemijski napadi na e, području države članice Europske unije. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče. Sada vam dajem riječ kako biste mogli odgovoriti na ova pitanja, a onda bih mogla dati kolegama riječ za drugi krug. Hvala lijepa. Što se tiče članka 42.7 i članka 5. mislim da su ti članci različite prirode i uloga članka 5. i zajedničke obrane i odvraćajućih učinaka i uloge koju igra NATO, to ne treba preispitivati. To je izrijekom prepoznato i u samim ugovorima o Europskoj uniji i zato mislim da ne postoji nekompatibilnost. Članak 42.7 je vrlo fleksibilan članak, govori o podršci država članica, a ne e, struktura Europske unije kao takvih. On e, spominje dužnost za solidarnost. E, samo se jednom Francuska pozvala na taj članak u vrlo dramatičnim okolnostima, a u to vrijeme je Francuska odlučila da će zatražiti e, svaku državu članicu da vidi na koji način može pružiti potporu. Radi se o vrlo dakle, fleksibilnom članku Mislim da on nije u koji način ulazi e, u neku vrstu konkurencije sa člankom petim e, NATO-a. Ali važan element solidarnosti unutar Europske unije je važan i za one države članice koje nisu članice NATO-a. To je vrlo koristan instrument, vrlo fleksibilan e, za razliku od e, članka 222 e, u, u članku u, ugovoru o funkcioniranju Europske unije koji točno kaže na koji način se on može primijeniti kroz IPCR, a ovdje nemamo postupak, nego sama zemlja se poziva na taj članak i prema tom članku ima mogućnost zatražiti solidarnost ostalih država članica sa svim sredstvima koja su na raspolaganju. U to vrijeme se Francuska pozvala na to, a ta mogućnost nije izrekom predviđena u ugovoru, ali postojao je e, zahtjev e, europskim strukturama i naravno postala je spremnost da se pruži ta potpora. Dakle, vrlo fleksibilan članak, e, razlikuje se potpuno od članka petoga e, NATO-a. I oba članka su, po mom mišljenju, kompatibilna. Što se tiče formata PESCO-a, u stvarnosti Nama se svima jako sviđa govoriti o formatu PESCO-a, međutim naša pravna služba nam savjetuje da ne koristimo taj izraz zato što u stvarnosti je vijeće vijeće i e, postoji kao vijeće, ali odluke se donose u odnosu e, u, e, u skladu s pravilima pesco što je isto dio ugovora. To znači da samo članice PESCO-a sudjeluju u odnošenju odluka. a ne one koje nisu članice PESCO-a. Ali sve one mogu biti e, nazočne i mogu intervenirati i u stvari jesu intervenirale kada se raspravlja o tim pitanjima. Ali imate pravo, ne znam točno e, te riječi, ali ne znam ako sam nešto pogrešno rekao, ali mislim da svi koriste taj izraz zato što je on dosta grafička, ali je netočan s pravnog stajališta. Što se tiče implikacija za obranu Brexita, o tome se nije raspravljalo na e, vijeću o obrani. Znate da rasprave o Brexitu se e, se odvijaju u formatu članka 50. a ne izvan tog formata. Vaše drugo pitanje, mislim da nije na meni da to komentiram. Naravno, predsjednik komisije je djelovao u, unutar svojih nadležnosti. Ja u stvari ne mogu prosuđivati. To nije na, na mjestu, niti ja imam nadležnost za to. On je djelovao. Dobro, stati ću ovdje. Što se tiče pitanja Atine i eh, ICSP-a, vidjeli smo ograničenja potpore koju možemo pružiti u smislu opreme, osposobljavanja vojnih snaga putem proračuna i članak 41 stavak 2 nam e, nameće određena ograničenja, a postoje i ograničenja kapaciteta da se djeluje unutar proračuna. I zato mislim da je zajednička mudrost e, većine da moramo tražiti financijske mehanizme izvan proračuna. Potreba da se e, podrže partnerske zemlje i njihova vojska koje prolaze kroz sigurnosnu krizu je očigledna za sve i u svim misijama smo već davali potporu u vidu osposobljavanja. Naravno, možemo činiti i više u smislu e, pružanja opreme, onda bismo bili učinkoviti u onome što radimo, a onda bismo tražili on mehanizam izvan proračuna a prijedlog jest pripremljen. Mi smo otvoreno o tome raspravljali i on bi e, s jedne strane e, u jednom instrumentu imao financiranje naših vlastitih operacija zajedničke sigurnosne obrambene politike kroz Atinu i aktivnosti koje se sada financiraju putem afričke instrumenta za mir i one aktivnosti koje se trenutno ne financiraju, ali to bi bili partneri u zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici koje ne možemo financirati putem proračuna. Koji oblik će to poprimiti, e, to sada ne mogu reći, o tome se raspravlja i konkretni prijedlozi će se, dani, će se dati. Mislim da ideja koju, na koju se vi pozivate nije daleko na neki način od toga ne bi bilo dobro da to bude provedeno putem Atene, jer je na državama članicama da odluče jesu li zainteresirane ili ne, ali to bi bilo osnivanje nekog drugog instrumenta. To ne bi bio Atena niti e, instrument za mir Afrike, nego neki drugi instrument koji bi nam omogućio da prevladamo ograničenja. Hvala. Hvala, veleposlanik Serano. Dopustite mi da predstavim da postavim još jedno pitanje, s obzirom da još uvijek imamo malo vremena, a želimo iskoristiti tu priliku da s vama raspravljamo o tome. Vi ste spomenuli važne odluke kao odobrenje projekata pesco Možete li malo e, pojasniti koje su to najzanimljivije aktivnosti? Možda ne da ih sve spomenete, ali sa vašeg gledišta kako biste to opisali? Mislim da su svi ti projekti sada u fazi bolje definicije. Znate da su neki od njih e, više operativne naravi i da žele razviti naše logističke sposobnosti, medicinske sposobnosti, zdravstvene zaštite i znate da je važno da nam se omogući da budemo učinkoviti. Drugi projekti se više bave e, zapovjedništvom, kontrolom i takvim mehanizmima koji zahtijevaju e, industrijski razvoj. Imamo jedan projekt, e, ako se dobro sjećam, vezan za stvaranje oklopnih vozila. Dakle, radi se o raznim projektima. Važno je da imamo projekte koji će već e, proizveti e, rezultate, odnosno materializirati ideje Peskla, mislim da će sljedeća skupina projekata odražavati jedan razvijeniji pristup jer će e, izravnije e, se, e, se pozivati na e, plan razvoja sposobnosti koji je sada u reviziji, u fazi revizije. Dobro da imamo projekte oba tipa, što će nam omogućiti da budemo što operativniji na terenu, a imamo i druge projekte koji će pokrenuti industriju. Od 17 projekata, pet ili šest njih se smatra mogućim kandidatima za financiranje iz EDF-a. A to je već nešto dobro. Naravno, sada smo u ranim fazama i nadam se da ćemo bolje definirati te projekte, da će ih definirati bolje e, njihovi predlagatelji sljedećih tjedana i da ćemo onda moći voditi jednu precizniju raspravu o tome. Hvala. Gospodine Jan Pasku, želite postaviti pitanje? Hvala na ovom izlaganju i na ovoj inicijativi da nas držite informirane o tome kako se stvari razvijaju. Moje pitanje bi bilo, rekli ste da postoje, postoji potpuna fleksibilnost u primjeni eh, članka 42.7. Francuska je u stvari to i učinila mogli su tražiti i klauzulu solidarnosti koja je obvezujuća, ali su oni aktivirali u stvari samo članak 42 stavak 7. Hoće li se zadržati ta fleksibilnost? Recimo da sutra dođe do problema u nekoj drugoj zemlji koja će osjetiti potrebu da aktivira taj članak. Jesu li oni obvezani presedanom Francuske ili nisu? To je nešto što je dosta zanimljivo. Mi smo 2012. postavili to pitanje, pripremili smo izvješće ove dvije klauzule, dakle solidarnost i uzajamna pomoć i rekli smo da bi moglo doći do trenutka kada će se tražiti aktiviranje članka 42.7 i da moramo biti pripremni za taj trenutak. Naravno, ništa se nije dogodilo jer je to prerogativ same zemlje. I zato znači li to da kada god jedna zemlja misli da ima potrebu aktivirati taj članak i može to učiniti kako hoće, dakle ne obvezuje presedani u tom smislu. To je moje pitanje. Hvala. Da, ja se potpuno slažem s onime što ste sada rekli. Niko ne bi bio obvezan presedanima. To je jedna od vrlina ovoga članka da ne postoji neki skruti postupak, ne postoje pravila, nego ovisi o tome e, što zahtijeva država koja se poziva na članak od drugih. Postoji obveza da se da potpora, ne sjećam se točno formulacije, ali u svim mogućim sredstvima ili ovako nešto, i to daje e, državi koja se poziva na taj članak veliku fleksibilnost a solidarnost koja se zahtijeva ovisit će o okolnostima i o tome što će ta država tražiti. Ako pokušamo uspostaviti neka pravila, mislim da ćemo samo izgubiti. Ne samo da ćemo voditi velike rasprave u tijelima vijeća, na to smo naviknuti, nego će to rezultirati korisnim instrumentom. Ne, vjerojatno neće. Ljepota tog instrumenta je upravo njegova fleksibilnost. To je barem moje mišljenje kao praktičare. Međutim, problem bi bio da je naravno Francuska velika sila i svi e, žele pomoći. Međutim, kada se radi o manjoj zemlji, a pokušamo ponoviti taj postupak, što mogu reći? Mislim da kada se Francuska e, pozvala na taj članak da je odgovor bio impresivan. Da, solidarnost je bila istinska zato što se to dogodilo odmah iza napada. Da, želim misliti da će se ta solidarnost primijeniti i na neku drugu državu, ali naravno ovisi o državi članici. I ne mislim da ako napišemo neka pravila postupka da će to promijeniti tu situaciju. To je barem moje mišljenje, ali ne znam, život je pun iznenađenja. Gospodin Franculika, da, to je upravo ono što smo vas pitali. Moje početno pitanje bilo je, ne mislite li da bismo se da bismo taj članak 42.7 trebali prilagoditi novim prijetnjama i izazovima, kao što su recimo kiber napadi, kiber e, ratovanje, jer 42.7 govori samo, a citiram, o žrtvi oružane agresije a onda znači da se to ne primjenjuje na kiber napade, hibridne napade i druge napade. Ne mislite li da bi države članice trebale prilagoditi taj članac novim stvarnostima, novim prijetnjama i izazovima s kojima se suočavamo u Europi? Je Svako može imati mišljenje o tomu. Postoji i velika rasprava o tomu li smatrati neke vrste kibernapada kao oružani napad ili ne. Postoji rasprava upravo o tom, o, toj, o tom pitanju. Po mom mišljenju jedna od vrlina ovoga članka je, kao što sam rekao, njegova fleksibilnost. Postoje drugi mehanizmi za solidarnost unutar Europske unije Naravno, tu postoji izazov mijenjanja ugovora. Naravno, postoje rasprave koje su koje se konkretno vode o kibernapadima i o tome kada se kibernapad može smatrati oružanom agresijom. A ta razmatranja će vjerojatno ići i dalje. Nije na meni da odlučim treba li izmijeniti taj članak ili ne. Mislim da on upravo ima tu vrlinu da ima ograničeni broj riječi i ne mogu ići puno dalje od toga. Naravno, poštujem sva druga mišljenja. Hvala. Veleposlanik je tijekom naše razgovora prije ovog sastanka. Vjerojatno ste voljni komentirati o nekim pitanjima koja se odnose na suradnju između Europske unije i NATO-a. Danas smo e, ranije imali izlaganje o projektu kojeg je pokrenula Litva. Dakle, jedan litavski diplomat je predstavio taj projekt iz stalnog predstavništva te zemlje u Europskoj uniji i upravo se radilo o projektu PESCO-a, o brzom odgovor, o timovima za brzi odgovor na kibernapade. U stvari bilo je nekih pitanja, uključujući i moje, Vezano za sposobnost eh, angažiranja u suradnju s NATO-om i uzimanja u obzir takve suradnje. Međutim, čine nam se da kada se radi o stvaranju suradnje između država članica je dosta teško imati i tu vezu s NATO-om. Postoje određene poteškoće. E, želim spomenuti taj konkretni projekt, međutim suradnja u kibersigurnosti je jedna od vodećih e, suradnji obe, između obje organizacije. Na koji način mi točno predviđamo razvoj događaja? Odnosno sljedeće korake koje treba poduzeti u tom smjeru. Kao što ste rekli, kiber je jedna, jedno od područja suradnje, a reakcija na kiber napade je upravo nešto o čemu se raspravlja. Jedna od ključnih pitanja je e, naravno e, dodjeljivanje i to je nešto što smo upravo e, proveli i u prethodnim vježbama, dakle 17. PACE Dakle, mi smo e, zajedno sa dva predsjednika, dakle to je bio paralelni, paralelna i koordinirana vježba, to je vrlo snažan instrument kada se bavimo sa kiber područjem. To smo vidjeli i u nedavnoj krizi e, kada obje organizacije mogu surađivati. Naravno, bilo je i rasprava o tim timovima za brzi odgovor na, kriz, na kiber napade. Jedan od problema e, s našom suradnjom s NATO-om je razmjena informacija između obje, obje organizacije. Dakle, mi kao na razini osoblja ne možemo tu ništa učiniti. To je pitanje e, koje se odnosi na neku drugu dimenziju. I svaki puta kada spominjemo ta pitanja, moramo to imati na umu. To utječe na neka pitanja vezana u suradnju, ali to nema nikakve veze sa stvarnom, istinskom suradnjom s tom organizacijom. Međutim, to su problemi neke druge prirode koji koji utječu na način kako možemo surađivati i koordinirati odgovore u nekim slučajevima. Hvala. Uh, Kolegice i kolege, čini mi se da se nitko drugi ne javlja za riječ, pa vas pozivam da pljeskom pozdravimo veleposlanika Serana. Uvijek uh, računamo s vašom prisutnošću nakon sastanaka vijeća ministra vanjskih poslova, osobito u formatu e, koji se bavi obranom, te nakon Europskog vijeća. Hvala vam lijepa. Uvijek mi je zadovoljstvo, kaže veleposlanik. Kolegica i kolege, naši stručnjaci dolaze točno u 17 sati, pa e, vas pozivam na stanku dakle do 17 sati, a od 17 ćemo nastaviti s radom zajedno sa izaslanstvom za odnose s Afganistanom o sigurnosnoj situaciji u Afganistanu. Hvala. Colleagues, uh, point of of Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. E, e, dakle, došli smo do zadnje točke današnjeg dnevnog reda. Podsjećam da radimo i sutra prije podne. Tema je sigurnosna situacija u Afganistanu i e, radit ćemo zajedno sa izaslanstvom za odnose s Afganistanom. E, meni s desna slijedi e, Petras Austrevičius, dragi kolega i voditelj tog međuparlamentarnog odnosno međuparlamentarne skupštine, vrlo mjerodavan sugovornik, naravno. Dopustite da vam predstavim naše paneliste. Gospodin Ditmar Kresler će biti prvi. On je voditelj odjela e, u, okviru Europske službe za vanjsko djelovanje, a naravno taj odjel e, je specijaliziran za Afganistan i Pakistan. Zatim gospodin Mark Di Paolo. E, pripada međunarodnom osoblju NATO-a i je operativne jedinice za Afganistan i Irak. Da, potvrđuje gospođa Fotiga. E, pogriješila sam u papiru, logično je e, pripremljenom za raspravu, dakle riječ je o Iraku. Zatim dobro nam poznati panelist a to je e, veliposlanik e, Batu Kutelija, veliposlanik e, Gruzije pri SAD-u i isto tako počasni član instituta McCain i lektor na sveučilištu Savezne države Arizone. Te na kraju, no ne i manje važno, je gospođa Dorotea Van Damme sa katoličkog sveučilišta E, Luva. E, ona je znanstvena suradnica Centra za studije o krizama i međunarodnim sukobima. Sada bih e, dala riječ Petrasu Austrevičiusu da nas upozna s ovom temom, no ljubazno vas podsjećam da nam je vrijeme neprijatelj. Moramo paziti na vrijeme. Hvala lijepa. Da, danas je doista svima e, gust raspored, pa vas neću gnjaviti dugačkim uvodnim govorom. Hvala vam svima, poštovane kolegice i kolege, e, drage gosti, svi koji ste prisutni na današnjoj raspravi. Tema nije nimalo dosadna. E, riječ je dakle o sigurnosnoj situaciji i pitanjima povezanim sa Afganistanom i zato doista cijenim ovaj dokument koji je pod odbor za sigurnost i obranu pripremio e, o tome pitanju. Ono najvažnije što valja istaknuti jeste pogoršanje situacije i eskalacija nekoliko konkretnih specifičnih elemenata kada govorimo o Afganistanu. Dopustite da vam samo spomenem da je 2017 bilo 57 napada e, e, samoubojica, e, poginulo je 605 ljudi i gotovo 690 odnosno preko 6000 ranjenih. U siječnju ove godine imali smo čitav niz napada, 20. siječnja 22 osobe su izgubile život, 24. siječnja 6 ubijenih, 27. siječnja opet napadi i eksplozije u kojima je poginulo najmanje stotinu ljudi. 29. siječnja ponovno 11 e, vojnika e, poginulo je u napadu islamske države. Dakle, u e, sažetku analitičari dobro upoznati sa stanjem kažu da talibani prijete zapravo i ugrožavaju nekakvih 70% teritorija Afganistana. E, drugi važni događaj je da neke talibanske skupine kažu da žele završiti, okončati rat i spremni su na mirovne pregovore. Afganistanska vlada napravila je neke ustupke, e, iznova su ponudili e, pregovore o miru, praćene uz američku potporu, naravno, žele E, na neki način odgurnuti i odbaciti e, Talibane iz onih područja e, gdje još nema stabilnosti. Predsjednik Gani također kaže da želi razgovarati sa svim talibanskim odnosno sa cjelovitom talibanskom skupinom, no ona je toliko fragmentirana da je teško prepoznati E, mjerodavne sugovornike e, koji mogu ispuniti eventualno dano obećanje o e, nastupanju mira. U svakom slučaju, takav je okvir naše današnje rasprave. Veselim se, razmjeni mišljenja. Nadam se da ćemo moći u svakom slučaju saznati nešto više o situaciji na terenu. Hvala lijepa, Ana. Dobro, hvala lijepa. Sad bih odmah dala riječ gospodinu Ditmaru Krisleru. Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Hvala vam što ste nam dali priliku da s vama podijelimo neke informacije, novosti kad je riječ o Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Mi dijelimo ocjenu o sigurnosnom stanju u Afganistanu. E, došlo je do bitnog pogoršanja i užasni napadi u siječnju kako u Kabulu, tako i u Dželalabadu e, bili su zapravo, dobro su ilustrirali tu činjenicu. Prema najnovim američkim podacima e, iz siječnja 2000 i e, zapravo ovog trenutka od 2016. do danas dakle najmanji, najmanja površina teritorija je pod kontrolom afganistanske vlade. E, može se reći da situacija nije bila gora od prosinca 2015. E, okruzi u kojima je zapravo na vlasti ili koje kontrolira, e, kontroliraju talibani i druge pobunjeničke skupine se udvostručio. A područja u kojima nije jasno tko ima kontrola, također broj takvih okruga se povećao dok se broj okruga pod e, kontrolom e, afganistanske vlade smanjio za 25% u odnosu na 2015. godinu, što i tekako svjedoči o pogoršanoj sigurnosnoj situaciji u zemlji. S druge strane, vjerujemo e, da je došlo do pozitivnog ishoda na nedavnom sastanku takozvanog procesa iz Kabula o miru i sigurnosti. To se održalo taj sastanak se održao potkraj prošlog mjeseca gdje je afganistanska vlada na neki način dala jednu u, u primamljivu i, i dosad nezabilježenu ponudu, da tako kažemo, talibanima. Predsjednik e, Gani je sam opisao izglede za mir, e, citiram, višima nego što su to ikada bili u posljednjih 18 godina e, kraj navoda. Ponudio je talibanima sedam točaka, e, dakle prekid vatre, puštanje zarobljenika na slobodu, zatim nove izbore u kojima mogu sudjelovati članovi paravojnih e, formacija, pobunjeničkih skupina i e, pregovore o miru i kraj neprijateljstava sa talibanima. Doista se nadamo da će talibani prihvatiti tu ponudu te da će ona dovesti do uspostavljanja E, vjerodostojnog mirovnog procesa. No, nema potrebne jasnoće o tome na koji način će talibani odgovoriti na tu mirovnu ponudu. Za sad e, ne vidimo e, nikakvog službenog odgovora, odnosno nije bilo službenog odgovora s njihove strane i teško je očekivati da će doći do smanjenja e, napetosti i aktivnosti s njihove strane u e, nekom kraćem vremenu. E, vrlo su dapače aktivni, aktivne tvrdokorne talibanske skupine kao i različite skupine koje su lojalne islamskoj državi. Ono što je također pod znakom upitnika jesu buduće reakcije samog predsjednika Ganija. E, pre, sljedeće godine će e, morati izaći na predsjedničke izbore, no isto tako će biti e, suočen sa novim sigurnosnim prijetnjama, incidentima, te nije moguće sa sigurnošću utvrditi na koji način će reagirati E, na takve prijetnje, incidente, osobito pred očima javnosti. Još je nekoliko aktera koji moraju pojasniti svoje stajalište, odnosno e, na koji način e, će uskladiti ili se svoje stajalište onome predsjednika Ganija ili mu se pak suprotstaviti. Tu govorimo o Pakistanu, Rusiji osobito. Stoga je izuzetno važno zadržati ovaj zamah i mi jesmo mišljenja da e, ovaj važni sastanak koji će se održati u Taškentu u Uzbekistanu 26. i 7. ožujka e, će biti doista sjajna prilika i važna prilika da se e, podrži ta ponuda predsjednika Ganija Talibanima visoka predstavnica e, e, za vanjsku politiku će biti prisutna na tome sastanku i ona će poslati jasnu poruku među ostalim i talibanima da je potreban jasan e, i nedvosmislen odgovor sa njihove strane na ponudu predsjednika Ganija, te da se moraju pristupiti vjerodostojnim mirovnim pregovorima. E, imajući to na umu, dodao bih da je važno osigurati da međunarodna zajednica e, zajednički nastupa i bolje koordinira aktivnosti među sobom, te da se naglasi zajednička poruka Talibanima, no isto tako i Pakistanu Također je važno da mm, međunarodna zajednica smanji broj kanala kojima se komunicira sa talibanima, jer to jača zbrku i na neki način zapravo e, jača i daje veću moć talibanima. E, bilo bi također važno podržati e, mirovni proces i politički, pratiti ga politički, a da se pri tome ne E, e, ne, ne pretjera sa pritiskom na Talibane, e, moraju to biti konkretne mjere, kao što su, na primjer, uspostavljanje takozvanih sigurnih zona. U nekim ograničenim područjima Afganistana i to može biti jedna mjera koja vodi jačanju uzajamnog povjerenja, gdje može vladati ograničeno ograničena, e, odnosno ograničeni prekid vatre i neprijateljstava, a međunarodna zajednica bi trebala biti spremna pružiti potporu e, takvim mjerama. Također bi bilo važno e, razmotriti koji su to sljedeći koraci koji trebaju doći u mirovnom procesu, a primjeri bi mogli biti Kolumbija, Sirija donekle, no e, isto tako i na Balkanu e, ranija iskustva gdje je Europska unija e, odigrala važnu ulogu. Znate da je Europska unija bila važna za mirovni dogovor sa Hesmi Islami i ovim pokretom Europska unija podržava i dalje taj e, mirovni sporazum i u tom i zapravo taj sporazum jest važan e, kao primjer da se uloženi trud doista isplati. I na koncu također bi bilo važno nastaviti raditi na regionalnim projektima, na regionalnoj gospodarskoj integraciji, infrastrukturnim projektima i na taj način iskoristiti zapravo e, koristi koje takvi projekti donese. Primjerice Cijevovod TAPI e, ili e, poznati projekt Kazar 1000. Ti projekti su vrlo važni jer pokazuju svim regionalnim akterima koliko zapravo mirovni proces, e, sudjelovanje u mirovnom procesu može biti korisno i na neki način jača e, zapravo regionalnu e, gospodarsku integraciju i pomaže premostiti sve one teškoće koje proizlaze iz neprijateljstava. Evo, tu bih stao. Hvala lijepa gospodine Krisler. A sada Mark Di Paolo, voditelj operativne jedinice pri NATO-u. Hvala vam lijepa. E, prvi puta e, se nalazim u Europskom parlamentu. E, pripadam onoj maloj skupini Amerikanaca koji su svjesni činjenice da Evropska unija ima parlament, a te još manjoj koja ga je zapravo vidjela vlastitim očima. Stoga hvala vam na pozivu. Kaže gospođa Fotiga, pa nije valjda baš tako loše. Gospodin Di Paolo nastavlja. Doista e, zadovoljstvo mi je govoriti pred e, odobranom skupinom ljudi koji su zainteresirani za ovu temu na kraju dugačkog i teškog dana. Dakle, bilo da ste strastveno za ili, ili protiv e, napora međunarodne zajednice u Afganistanu, hvala vam na vašem dolasku. Da ću sve od sebe, da ostavim dojam na vas, da kažem nešto što ćete zapamtiti i naravno da ću sve od sebe isto tako da E, e, odam počast i sjajnom radu prevoditelja ovdje u Europskom parlamentu. Za početak bih rekao da sam veći dio svoje karijere proveo upravljajući helikopter, helikopterima, a to ne čine optimisti. Upravo suprotno, cijelo vrijeme se pitate što je to najgore što vam se može dogoditi ovog trenutka. To uvijek prolazi vašom E, glavom. I taj, taj, taj proces i to preispitivanje sam e, ili tu naviku sam ponio sa sobom i u Afganistan. E, Optim, odnosno pretirani optimizam je možda jedna od najnezdravijih navika ili perspektiva koju možemo usvojiti kada gledamo Afganistan. No ono najgore jest cinizam a lako je upasti u, u, u to. E, loših vijesti koje bi opravdale takvu perspektivu ne manjka ni u kom slučaju, no e, takav e, stav definitivno ne vodi uspjehu, a uspjeh bismo smatrali stabilnim Afganistanom koji može upravljati svojom sudbinom i koji nije izvor prijetnji, sigurnosne prijetnji prema za druge. Dakle, bio sam prošlog tjedna u Kabulu i dopustite da podijelim s vama nekoliko utisaka. Što se tiče sigurnosnog stanja, definitivno je situacija mnogo lošija nego što je bila prije nekoliko godina. Više je konkretnih prepreka na cesti, one su veće po dimenzijama. Napetost e, u gradu se činila jačom, iako je to malo teško procijeniti ako virite iza e, bloka betona visokog e, metar i pol. Dakle, čuli smo podatke o relativno malom broju okruga koji su pod vlašću ili kontrolom države. E, sa, dakle, završila je misija isaf Došlo je do porasta, velikog porasta broja civilnih žrtava, pa čak i general Nikolson, zapovjednik nato snaga u Afganistanu, i sam priznaje da zapravo sukob bjesni i dalje. Razumni, razboriti ljudi s odgovornostima kao što ste to vi, e, mogli su e, čuti svjedočanstvo niza mjerodavnih e, vojnih zapovjednika koji su obećavali da e, uspjeh koji eto samo što nije ostvaren. No, razboriti ljudi su naravno u tom slučaju odgovorili pitanjem zašto smo onda još uvijek ovdje, zašto zapravo angažiramo sve jače snage i u ljudstvu i u ostalim kapacitetima. Dakle, što se to promijenilo u odnosu na prethodnih 16 godina? Kao prvo, e, način našeg razmišljanja se promijenio. Sve do negdje 2014 Pokušali smo zapravo gurnuti Afganistance u prvi e, plan, no pri tome smo i dalje rješavali njihove probleme. Mi smo bili neka vrsta sigurnosne mreže. Ako Afganistanci posrnuli, mi bismo bili ondje da ih uhvatimo, da tako kažemo. E, sada su se stvari promijenile, mi sada ne pokušavamo riješiti njihove probleme, već smo ovdje da im pomognemo savjetima i obukom. Drugo, promijenio se i njihov način razmišljanja. Kad smo dakle e, prešli na mandat e, misije odlučna potpora, to je bio trenutak kada su se Afganistancima otvorile oči. Moglo bi se reći, ako ćemo biti iskreni ovdje u ovoj dorani, NATO i SAD vjerojatno su se povukli prebrzo i povukli su preveliki, ostavili su za sebe premali, premalu prisutnost u jednoj e, sigurnosnoj situaciji koja se pogoršava i to je citat. Dakle, situacija se pogoršala, no nije došlo do takozvanog slobodnog pada, već su se, to pogoršanje je e, došlo do nekakvog platoa, da tako kažemo, i to možda i nije loše u smislu da e, smo sada barem iskreni prema sami sebi i drugima, jer je svima jasno kakva je situacija u Afganistanu kada SAD i europska unija nisu prisutni ondje da e, e, podupiru Afganistance u svakom njihovom koraku. Dakle, mi sada drugačije razmišljamo i nakon toga tranzicijskog razdoblja u kojem smo E, izgubili nešto od osvojenog, mogu vam reći da zapravo talibani napreduju. Evo što je važno. Ono što će dovesti do uspjeha u Afganistanu jest e, e, zapravo jesu Afganistanci sami, odnosno povjerenje Afganistanaca a to e, znači zapravo e, smrtonosna moć e, njihovih oružanih snaga na terenu. To će biti jamac mira u Afganistanu nakon toliko godina ratovanja. to je suštinski sastojak u ovoj hrabroj i neuvjetnoj e, ponudi koju je predsjednik Gani uputio Talibanima. Kada ne bi imao povjerenja u e, svoje oružane snage, vjerojatno ne bi niti dao takvu ponudu. I na kraju, e, postoji također konsenzus među svima prisutnima u Afganistanu, vladom, međunarodnom zajednicom, NATO-om, Europskom unijom pa i talibanima da vojna pobjeda jednostavno nije moguća. Došao je do jedne pat pozicije u kojoj svak svakome nanosi štetu, no pobjednik ne može biti e, nitko. Sve je to na neki način korisno. Dakle, e, ako su sada izgledi nešto bolji za uspjeh i ako e, se naši napori temelje na jednoj iskrenijoj e, analizi situacije, e, što možemo očekivati? E, već ova iskrena, iskreno sagledavanje situacije, ja mislim, je preduvjet. Ako pogledate BDP Afganistana, na internetu ćete vidjeti podatke i uočit ćete da je nakon povlačenja NATO-a i Europske unije ondje došlo do naglog pada jer je riječ o jednoj nerealnoj ekonomiji, odnosno situacija je danas barem nešto jasna. 2009. do 2012. imali su e, rast gospodarstva od otprilike 12%, a sada je otprilike 3%. Pitam vas što je zapravo održivije dugoročno i što je iskrenije i realnije, 3 ili 12%. Oružane snage Afganistana su sada u ofanzivi svih šest e, korpusa te e, vojske su u ofenzivi, to je bez presedana u povijesti ovog sukoba. U Kunduzu su u tijeku operacije, e, vrlo složene zajedničke operacije u koje su uključena konvencionalna vojska, posebne e, oružane snage, posebne jedinice, no isto tako i jedinice ratnog zrakoplovstva. takve su operacije same po sebi već doista izuzetno zahtjevne, bile bi zahtjevne i u kontekstu američke vojske, a evo Afganistanci ih sada planiraju. Što se tiče e, civilnih žrtava, tema je naravno vrlo osjetljiva i izvor je velikog razočaranja da uopće imamo civilne žrtve. No prvi puta od 2012. godine, ne znam jeste li svjesni, e, došlo je do pada broja civilnih žrtava u 20 od 22 provincije. Zašto je došlo do toga? Prije svega zbog profesionalnosti i e, vodstva e, tijekom operacija afganistanske vojske. E, drugim riječima, vođe u Afganistanu preuzimaju odgovornost i inteligentnije i pametnije upravljaju operacijama na terenu, što za rezultat ima pad broja civilnih žrtava. Imali smo rast od 24% e, e, među žrtvama e, zračnih napada, no ako govorimo o broju incidenata, on je ostao na prošlogodišnjoj razini 68, odnosno 69. No, iako je broj incidenata bio isti, afganistansko e, zrakoplovstvo je povećalo, odnosno udvostručilo broj e, zrakoplova e, i uopće letjelica koje sudjeluju u napadima i mogu reći da je to svakako rezultat obuke i među ostalom NATO-a. Ne znam ima li smisla ići dalje u detalje, ali mislim da je izuzetno važno reći da je zapravo u Afganistanu donesen jedan zakon o odlasku mirovinu, zahvaljujući kojem su tisuće starijih dužnosnika u vojsci otišli u mirovinu. Zašto je to važno? Kao prvo, e, važno je zato što ljudi koji su otišli u mirovinu su oni koji su ostali od sovjetske ere. Za početak imali su mentalni sklop koji e, ne promiče e, napredak, gdje se izuzetno pažnja poklanja na to da se slijede zapovjedi i slično. S druge strane, postoji i jedna generacija preživjelih e, koji, e, kad s njima razgovarate na engleskom, komuniciraju, ali isto tako možete s njima komunicirati na ruskom. Dakle, to je generacija koja je uvijek e, jednim dijelom bila spremna na neuspjeh i nije bila u potpunosti predana uspjehu. Njih je zamijenila mlađa generacija koja je orijentirana na uspjeh i ponovno otišla je u mirovinu jedna starija generacija čije su mjesto zauzeli mladi koji su spremni spremni povesti Afganistan u e, eru. Nakon 16 teških godina sukoba, koje su se činile poput čira koji neprestano krvari i počeli smo se pitati e, hoćemo li postaći kakav napredak, došlo je do ove promjene. Kao prvo, kao drugo, prije 2001. bilo je sto tisuća dječaka e, E, i nula djevojčica u školi, a sada imamo 9 e, milijuna djece u školama, od čega je 3,6 e, djevojčica. 2002. 9% ljudi imalo je pristup zdravstvenoj skrbi, sada ih ima 50%. To je zanimljiv statistički podatak. Naime, stopa odnosti za djevojčice od 13 do 18 godina je prepolovljena. One sada mogu ići u školu, dakle ne moraju e, rano osnivati i odgajati obitelj. A afganistanski neovisni mediji cvatu. Neću sada ulaziti u sve detalje, ali to je značajno. Vi zaslužujete da vam se pripišu zasluge za ovo. Europske države su tome pomogle na bilateralnoj razini, kroz NATO, kroz druge oblike suradnje i radi se o uspjesima koji nipošto nisu trivialni, koji su zapravo omogućili da se sigurnosna situacija na čelu s afganskim snagama u Afganistanu e, poboljša. Želio bih samo kratko reći što možete u Afganistanu očekivati u budućnosti i time ću završiti svoje izlaganje mirovna ponuda je na stolu, NATO i SAD će i dalje raditi na sigurnosnoj strani pitanja. To je nešto što će Afganistancima dati e, samopouzdanje i dati doprinos miru. 2018. godina biće vrlo teška za Talibane. Pod pritiskom su diljem zemlje, pritisak ne popušta, a niti neće popustiti. E, s prelaskom u 2019. godinu sve pojačane nesposobnosti. NATO šalje više ljudi, SAD šalje više ljudi, a isto tako Afganistanci e, udvostručavaju broj svojih specijalnih postrojbi i učetverostručuju broj svojih zrakoplovnih snaga. Sve to e, odradit će se 2018. godine, a 2019. godina bit će prva godina kada će se svi ti instrumenti iskoristiti protiv neprijatelja u Afganistanu. Dakle, 2019. godina bit će za njih još gora. Ako ste vojskovođa u e, talibanskoj vojsci, postavljate si pitanje trebate e, li sudjelovati u mirovnim pregovorima i to i niste uvjereni 2018. godine da to trebate, onda će 2019. godina biti još gora za vas i vjerojatno će dovesti do promjene u stavu. S talibanskog gledišta do dvije, sredine 2019. godine e, svakako će postati jasno da trebaju kapitulirati i nema smisla ići dalje. Vidjet ćete od saveznika od kojih se sastoji NATO da se političko sudjelovanje vezano uz rješavanje afganistanskog problema pojačalo. Prvenstveno se radilo isključivo o bojnim rješenjima, a sada vidite da zapravo postoji pritisak za Um, pronalaženje i političkih rješenja te za povećanje sredstava za financiranje za razdoblje nakon 2024. Evo ovime bih zaključio svoje izlaganje. Hvala lijepa. Sada dajem reč veleposlaniku Batu Kuteliju, uh, gruzijskom diplomatu, bivšem veleposlaniku Gruzije u SAD-u, a sada uh, stručnjaku u institutu McCain. Izvolite. Hvala lijepa. Veliko mi je zadovoljstvo što imam s vama priliku raspraviti jedno od najvažnijih e, globalnih sigurnosnih pitanja. Radi se o pitanju Afganistana. Zaista mi je jako drago što su NATO i Europska unija o ovome odlučili održati zajedničku raspravu. Mislim da je to formula za uspjeh. Pitanje Afganistana važno je za Gruziju. Ne samo zato što smo mi e, jedan od najvećih per capita donatora sredstava, već i zbog eh, drugih razloga, prvenstveno sigurnosti u regiji. Želio bih istaknuti dvije stvari. Za početak želio bih reći nešto više o globalnoj, široj slici, a zatim dakle, kako situacija u Afganistanu utječe na regiju, a onda bih želio reći nešto o praktičnim implikacijama koje bi možda mogle biti zanimljive kako bi se proces e, kretao u pravom smjeru. Kao što su rekli govornici prije mene, afganistansko pitanje je vrlo složeno. Sigurnost, razvoj, rat, ali sve u svemu zajednički e, napor e, doveo je do izgradnje države koja uključuje sve te komponente, ali isto tako uključuje i obuhvatniju političku viziju. Ne radi se samo o tehničkoj provedbi različitih sastavnica, već i o viziji vezanoj s to kamo bi Afganistan trebao ići, kakvu bi ulogu trebao E, igrati. Pogledamo li stvari u povijesnom kontekstu, onda bih rekao da u tom dijelu svijeta vlada nekakva Trumanova doktrina gdje imate vojnu komponentu i ekonomsku komponentu. S jedne strane SAD i Rusija e, koji djeluju vojno e, i s druge strane ekonomska komponenta zahvaljujući kojoj je Europska unija postala toliko uspješna. E, ono što Afganistan sada treba je jedan vizionarski pristup. Mi vidimo da međutim postoji jedna praznina da nedostaje političkog vodstva. Obično kada nedostaje političkog vodstva na regionalnoj razini, onda obično birokratska rješenja popunjavaju te praznine, ali to je više taktički manevar nego dugoročno strateški. Usprkos tome, ja se slažem s optimističnom procjenom da je situacija mnogo bolja nego prije. Ponekad stvar ovisi o gledištu, može biti možda loša situacija ili pozitivna situacija, ali ne možemo promatrati samo trenutačnu sliku, već i dinamiku. A dinamika je definitivno pozitivna i pozitivna je na više načina. Posebice kada gledamo stvari malo šire. Naime, pitanje Afganistana i načina na koji će se stvari tamo razvijati nešto što treba biti povezano sa obuhvatnijom strategijom Zapada prema Rusiji, Kini i Koreji. Takozvana politika prema Afganistanu trebala bi stoga biti e, utemeljena na bliskoj sinkronizaciji sa e, politikom prema Rusiji, jer Rusija je akter koji e, aktivno želi raditi na e, nanošenju štete zapadu koliko god se može u sklopu globalnog nastojanja da uđe u sukob sa slobodnim zapadnim svijetom. Dakle, ono što se događa u Afganistanu samo je sastavnica onoga što se događa globalno, gdje postoje integracijski i dezintegracijski procesi, e, kako vojni, tako i ekonomski. Jedna od sastavnica je dakle i ta ekonomska komponenta. E, često čujemo rasprave saveznici SAD-a E, zapravo sudjeluju aktivno u rješavanju afganistanskog pitanja, rade na e, sudjelovanju vojnoj komponenti, na jačanju suradnje kako bi e, dali pomoć afganistanskim operacijama. Naravno, postoje nastojanja da se zapravo angažiraju snage koje se nalaze uzduž istočno-zapadnog koridora, takozvanog puta svile, koje bi trebale biti aktivno angažirane u tom procesu u Afganistanu. Neke komponente traže e, snažniju prisutnost e, Zapada, SAD-a i njihovih europskih saveznika na terenu, uključujući one uzduž takozvanog puta svile – a strateška e, prisutnost je jedna od ključnih odrednica koja će odrediti e, kako će se stvari razvijati u regiji, ekonomska, politička, vojna i tako dalje. E, što se tiče situacije u Uzbekistanu, ne radi se samo o geografskoj blizini, već isto tako i činjenici da se u Uzbekistanu neke stvari pokušavaju promijeniti, ali u svakom slučaju politika prema Srednjoj Aziji ključna je sastavnica i uspjeha političkog procesa u Afganistanu. Kombinacija svih tih sastavnica ponovno nas dovodi do ključne poruke za koju mislim da je vrlo važna. Mislim da glavna politika SAD-a i Europske unije ide u smjeru toga da problema nema. Dakle, ako se problemi malo stave u e, drugi plan, onda stvari idu naprijed. Kad bi se to promijenilo, mislim da bi zapravo to bilo korisno ne samo za uspjeh Afganistana, već bi isto tako predstavljalo značajnu stratešku komunikacijsku poruku drugim zemljama koje nastupaju vrlo oprezno i koje se pitaju koliko dugo i pod kojim uvjetima taj angažman zapada traje, nevisno o tome radilo se o Srednjoj Aziji, um, u Koreji, na Južnom Kafkazu ili konkretno u mojoj zemlji, općenito na Bliskom istoku. Dakle, u tom kontekstu integracijskih i dezintegracijskih procesa koji se odvijaju, moramo priznati da imamo aktere koji imaju različite motive eh, i ne samo motive eh, sigurnosti, mira i prosperiteta. Želio bih se sada vratiti na posljednju stvar koja je povezana sa ekonomskom komponentom u Afganistanu i može se integrirati u tu komercijalnu verziju vojne logističke e, rute. Postoji već niz iskustava koje su vojni stručnjaci za logistiku prikupili, koji su vodili tu operaciju. Veliki broj zemalja na toj ruti, Kirgistan, Uzbekistan, pa čak i Turkmenistan bili su uključeni, iako je Turkmenistan proglasio sebe neutralnom eh, državom, ali usprkos tome je omogućavao prijenos određenih vrsta tereta, ponekad i vojnog, primjerice goriva za zlakoplove. Postoje dakle određena iskustva Postoje stručnjaci, ali one rezultati se mogu ostvariti samo ako postoji snažna politička volja. Ista stvar vrijedi ne samo za ovaj uži eh, skup prioriteta, već i za širu sliku. Također se postavlja pitanje o tome koliko će prisutnost trajati i koji je strateški cilj toga naravno to može potkopati proces čujemo da su e, da je rad završio spominju se različiti rokovi vremenski okviri i to je naravno nešto što dovodi do dosta nesigurnosti na terenu ovime bih zaključio svoje izlaganje i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja vezano uz ovo, a isto tako i neka druga pitanja koja se mogu smatrati relevantnima u širem geografskom kontekstu. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Doroteji Van Dam, koja je s katoličkog sveučilišta u Lovenu. Hvala. Želim se pridružiti ostalim uvodničarima i zahvaliti na pozivu. Velika mi je čast što sam danas ovdje. Ja ću uh, se malo odmaknuti Afganistana, prijeći granicu i govoriti o regionalnoj situaciji. Vidjet ćete u mojoj prezentaciji uh, veliki broj zemljopisnih karata. Regionalni kontekst u kojem se sada Afganistan nalazi predstavlja geopolitičku dinamiku koja se uglavnom vrti oko Pekinga, Kine, i pitanjima vezanima uz e, vodstvo SAD-a, ali bez pretpostavke da je to vodeća uloga. Postoji dakle prostor za e, konkurentni nastup Indije, Kine i naravno zapadnih snaga, prvenstveno SAD-a, zato što ne želi uzmaknuti. Svi ti elementi su elementi koje treba uzeti u obzir promatrajući ono što se sada događa u Afganistanu. Preciznije rečeno, Afganistan je jedan geopolitičko središte s vrlo osjetljivom situacijom i ranjivost Afganistana ima velike posljedice ne samo za tu zemlju, već za cijelu regiju, kao što i znate. Pokazujem vam ove dvije karte Možete vidjeti da se Afganistan povremeno naziva e, tampon zemljom, takvom se naziva još od 19. stoljeća i takva i ostaje u sigurnosnoj dinamici, što znači da što god da se dogodi u Afganistanu, imat će svoje implikacije na širu regiju. Jedan od ključnih elemenata jest da se Afganistan nalazi u regiji u kojoj se nalaze tri nuklearne sile, Kina, Indija i Pakistan, i četvrta koja nije toliko daleko od regija, to je Rusija. I treba uzeti u obzir da se nestabilnost u Afganistanu koristi kao eh, neka vrsta prednosti e, od strane drugih zemalja, pogotovo Pakistana, zato što treba više sudjelovanja, treba više e, novca da bi stabilizirali vlastitu nuklearnu silu. Dakle, Pakistan zapravo e, ide na ruku um, Islamabadu. istraživači u Pakistanu zapravo nastupaju da je nuklearno oružje rješenje koje može riješiti sve i smatraju se slobodnim eh, koristiti nuklearno oružje ako smatraju da je Pakistan u opasnosti. Dakle, u četiri regionalna igrača, a vrlo kratko ću govoriti o SAD-u zato što mislim da vam je već eh, više manje jasno koji je cilj eh, SAD-a u Afganistanu. Ne možete promatrati situaciju u Afganistanu, a da ne uzmete u obzir ciljeve i vizije koje te četiri države imaju za tu zemlju, koji su njihovi interesi u Afganistanu i u kakvom su konkurentskom odnosu. Dakle, vrlo kratko, ne želim na to potrošiti previše vremena. SAD naravno želi stabilizirati Afganistan i žele izbjeći da to bude država u kolapsu. ona to nije još u potpunosti, iako je naravno to nešto što može biti predmetom rasprave. Osim toga, što je još važnije, ne želi ostaviti politički vakum, ne želi novi 11. rujna, ali mora se nositi s Pakistanom i to je jedan od ključnih problema do kojeg sada dolazi, dakle kako se ponaša Pakistan. Tako da ću odmah sada prijeći na Pakistan. Ove dvije ilustracije prema mojem mišljenju pokazuju prilično dobro situaciju između SAD-a i Pakistana i kako situacija u Afganistanu utječe na taj odnos. Pakistanci osjećaju da ih zahtjevi SAD-a guše, a SAD se konstantno osjeća izdanim zbog e, načina na koji se ponaša Pakistan i njihovih politika. Vratimo se na Pakistan. Ključni element koji treba shvatiti sve što se gdje god događa za Pakistance je zapravo središnje orijentirano u Indiji. Dakle, iz indijske perspektive i kroz prizmu Indije treba promatrati situaciju u Pakistanu. I zato se Pakistan ponaša na taj način zato što želi imati tu stratešku dubinu u odnosu na Indiju. Afganistanska politika nije u rukama Islamabada, nije u rukama političkih elita, već u rukama vojnog establishmenta. Politička elita može nešto učiniti tako dugo dok ne razbijete vojsku. I to je važno za oblikovatelje politika i u Europskoj uniji i u SAD-u. Možete razgovarati s Islamabadom, možete razgovarati s političkim elitama, ali u konačnici oni koji donose odluke su zapravo um, vojni časnici, vojni establishment. Još jedan važan element je problem granice između dvije zemlje. U ovom trenutku ta granica je izuzetno porozna i ljudi zapravo vrlo lako mogu prelaziti granicu iako zapravo postoje određene kontrole koje postoje. Usprkos tome veliki dio stanovništva može se više manje slobodno kretati između dvije zemlje. No, iz perspektive pakistanaca problem leži u sljedećem. Oni se boje da bi Paštun mogao imati e, secesionističku politiku, i misle da Afganistan ne pomaže situaciji time što ne prihvaća granicu između dvije zemlje. Za Pakistan cilj u Afganistanu je imati propakistanski orijentiranu vladu ili barem neutralnu vladu. Front s Indijom je otvoren, Radi se o izuzetno e, konfliktnoj situaciji. Kao što znate, pitanje Kašmira između te dvije zemlje izuzetno je važno. A konfliktna granica sa Afganistanom zapravo bi značila da su u ratu sa dvije zemlje s kojima graniče. A to svakako nije poželjno. Također žele oslabiti Indiju nastoje izbjeći Indiju, zaobići Indiju na neki način da se postave kao velika sila. Znate sami da je Pakistan orijentiran na Indiju. Oni ne žele da Indija previše sudjeluje u situaciji u Afganistanu i to je nešto što treba uzeti u obzir. Od strane onih koji oblikuju politike, jer što se više Indija mješta, to je više vjerojatno da će doći do nekih prilično loših reakcija od strane Pakistana. Kad kažem loših reakcija, mislim e, korištenje strateških e, strateških e, instrumenata poput primjerice pobunjenika koje oni smatraju dobrim pobunjenicima, oni nekako rade razliku između dobrih i loših terorista. Slažem se e, sa entuzijazmom vezanim uz kabulski proces o kojima su moji kolege govorili, zato što se radi o procesu bez presedana, ali moramo vidjeti kako će Pakistan reagirati na taj proces. Jer još jednom može se dogoditi da talibani zapravo dođu u situaciju da mogu nešto reći e, u političkom smislu Afganistanu i postati sastavnim dijelom političke infrastrukture. A što je veća vjerojatnost da se to dogodi, to će biti manji utjecaj Islamabada na njih. Stoga oni možda nisu pretjerano otvoreni za taj mirovni proces i mogli bi destabilizirati, odnosno pokušati destabilizirati taj proces. Ako pogledamo samu Indiju, ona je sada sila u usponu, želi se ustoličiti kao velika sila, a Afganistan je zapravo dobar forum za djelovanje da se to postigne. Tako da se Indija sve više i više uključuje u tu situaciju vidi e, sudjelovanje u toj regiji kao prirodno pravo i želi se suprotstaviti usponu Kine. Kao što znate, Kina i Indija su u konkurenciji u smislu preuzimanja vodstva u regiji. Indija također želi izbjeći da Afganistan postane stvarna baza za Pakistance i da Pakistanci sa e, afganistanskog tla e, izvode e, napade na Indiju. Kao što znate, Indija nastoji proširiti svoju sigurnosnu ulogu u Afganistanu. To je nešto što treba uzeti u obzir u kontekstu buduće sigurnosne i ekonomske stabilizacije, jer Indija ima veliki potencijal da stabilizira situaciju u Afganistanu i da pomogne u poboljšanju situacije. E, kratki pogled na Kinu. Kina želi zajamčiti svoju prirodno jedinstvo, želi također afirmirati svoju središnju ulogu i izuzetno je važno pogledati e, regiju Xinjiang koja je ovdje e, crveno označena na mapi. Glavni cilj je osigurati periferno područje. Afganistan je važan zato što ako postoji nestabilna situacija u Afganistanu, onda bi se to moglo preliti u Xinjiang, a kao što znate to je regija u kojoj uglavnom žive muslimani koji e, su, e, se protive e, središnjoj vlasti i Kina ima interes u tome da stabilizira situaciju u Afganistanu kako se nezadovoljstvo ne bi prelilo u njihovu zemlju. Naravno, još jedan element koji je važan za e, Kinu je strategija e, OBOR, e, jedan pojas, jedna inicijativa, kako bi se jamčila njihova unutarna stabilnost. Afganistan koji je poremećen ne može im pomoći da stabiliziraju tu svoju e, politiku i upravo zato žele stabilnu situaciju u Afganistanu. I kao što sam već ranije e, rekla, nastoje se suprotstaviti usponu Indije. Govorilo se o tome da E, bi Kina mogla investirati u vojnu bazu na sjeveru Afganistana. E, to je još jedna od stvari koje bi zapravo trebalo razmotriti u smislu igranja važne uloge Kine u Afganistanu i stabilizacije Afganistana. E, zaključno bih željela samo reći na što treba obratiti pozornost u regionalnoj situaciji vezano uz budućnost Afganistana. Kao prvo mislim da je jedan od najvažnijih elemenata promotriti kako će Indija povećati ili ne svoju ulogu u zemlji i kako će to utjecati na vanjsku politiku Pakistana i odnose s Talibanima. Hoće li to odvući odmaknuti Talibane od mirovnog procesa? Hoće li Pakistan krenuti s terorističkim napadima, dodatnim terorističkim napadima na Indiju? Indija će možda biti više fokusirana na te elemente, a ne na situaciju u Afganistanu. Naravno, situacija u Kašmiru također može imati potencijalni učinak, to također treba uzeti u obzir, zato što to može biti, imati značajan učinak na Pakistan a također trebamo e, imati u vidu i posredne sukobe između Kine i Indije. Radi se dakle o dvije nuklearne sile, tako da to nije u potpunosti nevjerojatno i naravno treba voditi računa o internom razvoju događaja. postoji fokus i zapravo na nekim drugim linijama, frontima, kao što je primjerice za Kinu situacija sa Sjevernom Korejom. Za Indiju je to situacija u Šri Lanki i naravno sukob sa Pakistanom. Ali približavanje koje smo imali prilike vidjeti između Indije i SAD u zadnjih e, nekoliko godina moga, moglo bi dovesti do destabilizacije, zato što bi Kina mogla pokušati destabilizirati Indiju kroz Pakistan, tako da Indija ne bi toliko rasla. Također, to može imati destabilizacijski učinak i s nuklearnog gledišta. Naime, zato što bi se eventualno povezivanje na nuklearnoj razini između Indije i SAD-a moglo smatrati izdajom, ako se dobro sjećam e, formulacije koju se čulo iz Pakistana. Oni to zaista vide kao zabijanje noža u leđa od strane SAD-a. Biće zanimljivo vidjeti na koji način će se zapravo um, utjecaj, odnosno približavanje SAD-a i Indije odraziti na regionalnu situaciju, a s druge strane Indija je zanimljiv partner SAD-u za stabilizaciju regija, isto tako je uh, zanimljiv partner s investicijskog gledišta. Još jedna stvar koju treba uh, razmotriti jest raspodjela resursa, teritorijalnih voda, um, trgovinsko-investicijskih pitanja i tako dalje jedan od elemenata za bolju stabilizaciju i suradnju također može biti i situacija s migracijama. Trgovina, investicije i migracije mogli bi predstavljati otvaranje vrata za angažman tih zemalja posebice sa Indijom i Pakistanom zato što se zaista suočavaju sa velikim brojem problema upravo zbog tih pitanja i imat će koristi od boljih, trgovinske razmjene, od značajnijih investicija i od toga da imaju neke partnere koji im pomožu da se nose sa migracijskim problemima. Zaključno bih zapravo željela reći nešto pozitivno. Mislim da otvoreni rat nije vjerojatan, zato što Kina i Indija neće se međusobno zaratiti, ne mislim da hoće. A što se tiče Pakistana, Washington prati situaciju, čim Pakistan napravi neki potez koji bi mogao dovesti do nuklearne eskalacije, Washington će vjerojatno vrlo brzo reagirati kao što smo imali prilike vidjeti u prošlosti. Hvala. Thank Hvala, e, gospođa. Ja bih sada otvorila raspravu. Prvi je gospodin Donžan. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem uvodničarima na izlaganjima. Slažem se s gospodinom Di Paolom koji je rekao da treba svakako izbjeći bilo kakav cinizam vezano uz ovo pitanje, ali s druge strane nećete mi zamjeriti određenu skepsu. S obzirom na ono što sam čuo, a posebice vezano uz pozitivne elemente koje je svaki od vas pokušao unijeti. Vratio bih se na neke bazične stvari. Zašto smo u Afganistanu? U Afganistanu smo zbog toga što je postojala Al-Qaida, ne zbog Talibana. Nismo mi intervenirali zbog Talibana, intervenirali smo zbog Al-Qaide. A zašto smo dozvolili da nas se pošalje u Afganistan? Zato što nakon što smo vojno izvojevali pobjedu, mislili su da ćemo u Afganistan uvesti demokraciju sličnu onoj u Švedskoj ili Švicarskoj. To ne funkcionira i nikad nije moglo funkcionirati. Danas smo zapravo zarobljeni u sukobu bez kraja i nastojimo si pronaći nekakve izlaze iz te situacije. A ti izlazi o kojima sam čuo i ovdje u ovim izlaganjima nisu mi pretjerano uvjerljivi. Nismo sigurni da se Al-Qaida neće vratiti u Afganistan, sigurni smo da je islamska država sada tamo, već danas poslijepodne bilo je primjerice u Kabulu 20 e, mrtvih zbog atentata koji, za koji je odgovornost preuzeo ISIL. Nastojim biti optimista, ali činjenica jest da su takve vrste napada danas zapravo svakodnevica. Dakle, imamo više terorističkih skupina nego prije naše intervencije, a imamo i talibane koji kontroliraju veći dio teritorija nego u trenutku kada smo bili na samom vrhu prisutnosti, vojne prisutnosti u Afganistanu. Čuo sam ovdje, međutim, da će sljedeće godine stvari bolje funkcionirati zato što će talibani shvatiti da nema vojnog rješenja. Oprostite, ali talibani su već davno shvatili da nema vojnog rješenja, jer e, da to nisu shvatili bili bi izuzetno glupi. Ne razumijem kako će oni sad shvatiti sljedeće godine da nema vojnog rješenja, ako to nisu shvatili već kad je 150 tisuća ljudi iz zapadnih vojnih snaga bilo prisutno tamo. Dakle, ako tada nisu shvatili E, onda su zaista glupi. Mislim da svi znaju da nema vojnog rješenja. Međutim, sada se postavlja pitanje koje je političko rješenje, što talibani zapravo žele. Žele li oni vratiti vlast u svoje ruke, žele li dijeliti vlast, zaista ne znam. Ne znam koji je odgovor na to pitanje, jer to je ključ rješenja. Spekulirati da će oni predvidjeti da nema vojnog rješenja i da ono nije moguće, Sad je već 17 godina e, kako nema vojnog rješenja. Iskreno govoreći ne mislim da E, će to osvješćivanje sljedeće godine biti bilo što veće e, nego u vrijeme kada smo na terenu imali 150 tisuća e, ljudi u sastavu zapadnih vojnih snaga. Dakle, moramo imati na umu koje su intencije političke namjere aktera na terenu i to je ono što bi nam možda moglo pomoći da izađemo iz ove situacije više manje brzo ili, više manje efikasno. Ja ne vjerujem u nekakvu veliku E, kompliciranu sliku u Afganistanu gdje apsolutno svi akteri imaju neki svoj cilj. Usprkos strateški, iz geografskog gledišta strateškog položaja Afganistana ja zaista ne mislim da je Afganistan barem takvo središte interesa. Mislim da zapadne zemlje uglavnom govore o odnosima sa Kinom, Pakistanom, Indijom e, i da o tim e, odnosima razmišljaju potpuno neovisno od situacije u Afganistanu ista stvar je možda bila 2001. godine. Možda je to dobro, možda je to loše, možda ćemo platiti tu pogrešku. Mislim međutim da ne možemo e, suditi o svojim odnosima sa tom dijelom svijeta isključivo temeljem onoga što se događa u Afganistanu. To je možda ružno čuti kad se kaže, ali iskreno ne mislim da je to baš tako poprište interesa kao što se misli. A isto tako ne mislim da je zapravo e, veliki kapital nešto što je toliko privučeno toj regiji Radi se o velikom problemu s kojim se moramo baviti, ali činjenica jest da ako se tamo ne može biti, veliki broj zemalja bi se i pomirio s time da tamo ni ne mora biti. Dakle, kad govorimo o zapadu, i o tome da će se zapad brinuti oko toga ne ako dođete u Pariz, u moju zemlju, dakle radi se o glavnom gradu jedne zemlje koja u vojnom smislu možda nije tako važna, ali nije niti zanemariva. Teško ćete tamo naići na nekog političkog ili vojnog čelnika koji će vam reći, a da, da, da, Afganistan je na vrhu našeg popisa prioriteta. Ne, to nije točno i situacija nije takva već 17 godina. Iskreno govoreći, kada šaljemo sada vojnike u Afganistan, moramo objasniti zašto ih tamo šaljemo. Zašto se ti ljudi tamo bore? Vrijedi li to uopće i ako da, zašto vrijedi? Ako već šaljemo ljude tamo da se bore u nadi da će se boriti protiv Talibana kako bi oni shvatili da nema vojnog rješenja, čini mi se da to apsolutno nije moguće opravdati kao vojni cilj. I još jedna stvar koju želim reći jest da ne želim zapravo sve e, učemeriti, da tako kažem, ali s druge strane moram reći da imam apsolutno jedan, jednu veliku e, skepsu u odnosu na Afganistan i nisam baš siguran da su stvari toliko pozitivne. I na kraju moram priznati da se meni ova priča s Pakistanom i Indijom i što se događa među njima čini mnogo ozbiljnijom i moram priznati da nisam toliko siguran kao vi da se neće dogoditi odvoreni sukob ili nešto još gore između Pakistana i Indije. Međutim, možda to i nije tako strašno, jel u svakom slučaju SAD je tu, vi kažete pa ako i Pakistan napravi neki korak, oni će se pobrinuti. Oprostite kako? Ja u ovom trenutku ne znam kakva je politika Sjedinjenih američkih država prema Pakistanu, imam nekako osjećaj da baš i nije nešto definirana, a isto tako veliki broj lidera u Pakistanu ne polaže baš preveliku pozornost na ono što čine Amerikanci, boli briga. Dakle, Mislim da e, zaključiti e, da će se eventualni otvoreni sukob između Pakistana i Indije lako spriječiti zato što su tamo prisutne velike sile, nisam baš siguran da je to ta tvrdnja točna. Evo, još jednom sam tu skeptičan. E, žao mi je što sam toliko skeptičan, volio bih biti pozitivniji, ali mislim da faktički, faktička situacija i razvoj događaja u regiji zaista nam ne ostavlja puno prostora za takav optimizam. Hvala. Thank Hvala. Gospođa Lezin. Hvala lijepa. Nije to tako često, ali mogu dati e, punu potporu onome što je rekao moj kolega Danžan. Naravno, ja cijelo vrijeme razmišljam o knjizi koju sam pročitala, koju je napisao netko iz e, Afganistana. E, zvala se e, Bog dolazi u Afganistan samo kako bi plakao. Ne želim biti cinična citirajući taj naslov te knjige, međutim moj je dojam da možete sagledati sve te strateške mogućnosti ali ne znam točno koje su perspektive za građane te zemlje. Imam jedno konkretno pitanje. Možemo samo gledati na konkretna pitanja. Nekoliko puta je rečeno e, spomenuto e, da se radi i o migracijama. To je nešto čime se treba baviti Europska služba za vanjsko djelovanje Kakvu će suradnju e, to polučiti u smislu suradnje s Afganistanom? Hoće li biti više deportacija i, i udaljavanja u Afganistan? Prema Njemačkoj, Austriji i Švedskoj oni e, opisuju sigurnosnu situaciju u Afganistanu i teško je e, smatrati to sigurnom zemljom podrijekla. A druga stvar su ulaganja novca kako bi se pomoglo izbjeglicama da se vrati, vrati u Afganistan. Kako će ulogu to igrati? Sada kada sam poslušala paneliste, mislim da uopće nije jasno Na koji način ćete procijeniti ulogu suradnje s talibanima? Da li se to tu radi o američkoj strategiji? Čuli smo našu kolegu koji je rekao vi radite to i to u vojnom području, radite to i to u diplomatskom području. Međutim, nije mi jasno kakva je interakcija između svih tih strategija. Je li one surađuju, je li su one paralelne strategije. Naš kolega je rekao, teško je reći e, o tim talibanima jer postoje različite frakcije, različite skupine talibana. Kako možete govoriti o suradnji s talibanima? Postoji li ona zaista? trebamo li to ozbiljno shvatiti u jednoj budućoj perspektivi i općenito na koji način gledate na to kao na nešto što će nam e, dati jednu komponentu koju možemo iskoristiti u našoj strategiji. Ponekad imam dojam da samo bacate kocku, kažete napravit ćemo ovo, napravit ćemo ono, Imam još jedno pitanje. E, ranije smo ovdje imali predstavnike afganistanske vlade kada smo raspravljali o Afganistanu. Pa sam se pitala do koje mjere ovo stajalište predsjednika Ganija utječe na broj, na broj snaga u Afganistanu. Utječe li to na taj broj ili ne? Geplant wird. Damit möchte ich Što NATO planira konkretno vezano za e, slanje snaga? Gospodin Ellison iz e, Afganistanskog izaslanstva. Da, hvala lijepa, e, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestiteljima koji su danas ovdje došli s obzirom na e, kratko vrijeme koje imamo. Ja sam poslušao što je rekao kolega Donžan. i e, kolegice koja je govorila njemački, nisam e, zapamtio njegovo ime. Ja, se, e, ja shvaćam kritičnu situaciju koju je spomenuo Danža, a također se nadovezujem i na pitanja koje je postavila njemačka kolegica. Mene jako zanima izlazna strategija, ako ona postoji. Kakva je to izlazna strategija? i u kojem roku možemo očekivati konkretne korake. To je sve. Hvala lijepa. Hvala. Nije bilo drugih zahtjeva za riječ, pa bih ja postavila svoje pitanje svim panelistima. I u odnosu na ovu ponudu predsjednika Ganija u stvari svi vi, dame i gospodo, bili ste prilično pozitivni, ako ne baš entuzijastični u e, vezi s ovim usvjedotočenjem na mir. Isto tako i na ograničenja koja postoje i na izborni proces. Izbori su e, isto tako, e, isto tako uključuju jake emocije. To baš nije okoliš za stabiliziranje situacije. Postoje očigledni izazovi u ovom procesu. Možete li možda malo to pojasniti? Na što se treba usredotočiti i koja su vaša mišljenja vezana posebno za ovaj proces? Izvolite. Samo mali dodatak e, moje intervenciji. Upravo sam se toga sjedila. Ono što je rečeno je da, da je e, dakle, taj odnos između Talibana i ISIS-a vrlo složen što možemo shvatiti po time? Možete nam nešto reći o tom odnosu između Daesha i Talibana? Dakle, istim redoslijedom, gospodin Krisler je prvi. Hvala lijepa na ovim pitanjima. Možda bih e, želio prvo odgovoriti na pitanje gospođe Lezing vezano za migracije. Migracije su očigledno vrlo važno pitanje. To je pitanje koje je uvijek jako visoko na našem dnevnom redu kada se sastajemo s našim afganistanskim sugovornicima i kao što ste s pravom rekli, to je postalo dio takozvanog sporazuma o suradnji i partnerstvu koji je potpisan u veljači prošle godine između visoke predstavnice i afganistanske vlade. Dijalog o migracijama se organizira i strukturiran je putem e, suradnje e, u području e, sigurnosne obrambene politike, ali na način da se govori o zajedničkom putu prema naprijed. Radi se o nepravnom sporazumu koji je Europska unija zaključila s Afganistanom o nezakonitim migracijama. Dakle, to je suradnja ne vezana za izbjeglice, nego vezano za one koji nezakonito ulaze u Europsku uniju i koji su iscrpili sva pravna sredstva da ostanu u Europskoj uniji, oni koji su odbijeni. Afganistan je se složio da će prihvatiti e, te letove povratka kada ih organizira Frontex ili države članice Europske unije. Radi se o onima koji nemaju pravni status e, kako bi mogli ostati u Europi. Mi smo svjesni rasprave vezane za sigurnosnu situaciju. Je li primjereno poslati te nezakonite migrante natrag u Afganistan, u Kabul. To je jedno pitanje oko kojeg pokušavamo pomoći državama članicama da bolje procijene situaciju, a situacija fluktuira i razlikuje se u mnogim dijelovima Afganistana. Nije to e, sama za sebi situacija koja je prijetnja za život svugdje u Afganistanu, mislim da to možemo reći. Međutim, moramo pozorno sagledati različite situacije i moramo pomoći da e, države članice razmotre u svom postupku azila mogućnost e, da odbiju podnositelje zahtjeva za azil i da ih pošalju natrag u Afganistan. Ne postoji veza između davanja razvojne pomoći Afganistanu i Afganistana da prihvaća e, tražitelja azila kojima je odbijen azil i koji su vraćeni u zemlju. Možda mogu reći nekoliko riječi o vašem e, dodatnom pitanju vezanom za Daesh i Talibane. To je složeno pitanje i složen odnos. Istina je da na terenu lokalne skupine i Daesha i Talibana se bore. One surađuju u nekim područjima, a u drugim područjima se bore jedni protiv drugih. Zato je vrlo teško napraviti razliku vezanu za njihove interese. Ovisi o lokalnoj dinamici, o lokalnoj borbi za moć i kako te skupine vide svoje mogućnosti da napreduju na terenu, ovisi o njihovim taktičkim pitanjima, je li je oportuno e, zajedno s njima, zajedno s drugom skupinom se boriti protiv afganistanske vojske ili ne. U tom smislu, na to sam mislio kada sam govorio o tome da je to vrlo složen odnos, vrlo ga je teško shvatiti i predvidjeti dinamiku između te dve pobunjeničke skupine u Afganistanu. Evo tu ću stati. Hvala, gospodin Marti Hvala lijepa svima na pitanjima Nikada ne smijemo skepticizam i cinizam e, zamijeniti. Mislim da bi bilo bolje da budemo više skeptični u odlukama koje donosimo. I ako možemo se vratiti u 2001. godinu, onda bismo primijenili malo skepticizma e, kada se radi o odluci za ulazak u Afganistan. Možda smo imali i druge izbore. Međutim, ako bih mogao samo općenito nešto reći o 16 godina od kada smo tamo. Mislim da je e, observacija e, koja je dosta stroga, ali poštena je da se radi o bacanju kocke. To mi nije lako čuti, ali mislim da je opravdano. Ako razmišljate o tome, iako smo tamo već 16 godina, mi e, zapravo provodimo tu strategiju od 2008. 2009. Dobro, možda smo 8 godina agresivno provodili strategiju koja funkcionira umjesto 16 godina. E, međutim, vrijedno je spomenuti da zapovjedništvo izmjenjuje strategiju kada ona ne funkcionira. I samo tek od kraja 2014. godine smo u poziciji kada je to e, zaista djelotvorno. E, da, prošlo je 16 godina, ali imali smo različite faze i nije bilo sve to jednako u tih 16 godina. Mislim da se sada približavamo nečemu što funkcionira, ali uvijek je primjereno e, propitivati strategiju i propitivati je li vojni dio strategije koordiniran sa diplomatskim dijelom i je li to sve koordinirano sa međunarodnom i gospodarskom stranom. Ja ne zastupam SAD, ja zastupam NATO, ali kao Amerikanac eh, mi smo tamo ušli sa vrlo vojnim pristupom, eh, uključujući gospodarski dio, ali to nije bilo baš učinkovito. Izgradili smo mnoge zgrade koje su sada napuštene. Mogu vam odmah reći, general Nicholson, koji je tamo zapovjednik, ima vrlo jasnu strategiju i to e, e, Sjevernoatlantsko vijeće jako dobro podupira. Postoji jedan koordinirani, jedna koordinirana skupina instrumenata, postoji diplomatski, diplomatski pritisak i na ekonomski pritisak i na e, afganistansku vladu, ne samo na e, talibane i na susjede kako bi ih doveli do pomirenja. Sada imamo sve složenije e, načine koordiniranja strategija Mislim da vam sada mogu dati bolji odgovor nego što sam vam mogao dati prije pet ili sedam godina. Još samo brzo vezano za prepreke i ograničenja, jer ne želim puno govoriti o ograničenjima i izazovima. Ono što me brine je e, vlada predsjednika Ganija on ima vrlo lošu komunikaciju sa svojim građanima o tome što radi, e, kako bi postigao mir. Prošlog tjedna sam se e, sreo sa e, radio, najvećom stanicom u Afganistanu i pitao sam što vlada radi da komunicira s ljudima i s građanima kroz vašu mrežu. Oni su rekli ništa. Brine me to što Zapad toliko želi mir da će e, pod svaku cijenu prihvatiti mir, a to bi možda moglo biti neprihvatljivo za nas iskustvo u Kolumbiji i Vjetnamu o tome koliko je riskantno i opasno uspostaviti sigurna područja tijeko aktivnih e, e, pobuna. Oni ih nekad iskoriste samo kako bi se odmorili i e, ponovo naoružali i ojačali. I zato bih više volio izbore koji se događaju na vrijeme, koji omogućavaju članovima Talibana da se kandidiraju i uđu u parlament i da se vidi kako se prema njima postupa recimo. Iako zaista možemo biti otvoreni, stopa potrošnje na Afganistan, na sigurnost je neodrživa. Ne znamo kako dugo ćemo to moći održati. Hvala lijepa. Željela bih vam reći da nam je da su nam rekli prevoditelji da moramo stati u točno u pola sedam. Pa veleposlaniče Kurtelija, gospođa Van Damme, morate podijeliti ovo vrijeme od pet minuta. Budite kratki, prvo veleposlanik. thank you. Dobro, hvala vam lijepa. Pokušat ću biti vrlo kratak. Za početak e, odgovorio bih e, na komentar o sumnjičanosti, skepsi. Da, naravno, ona uvijek ima mjesta kada e, stvari nisu stabilne i kada se situacija na terenu stalno mijenja. E, I ovdje bih se pozvao na iskustvo povijesti. Dakle, situacija se mijenja utoliko što e, u jednom trenutku pred sobom E, imamo kao protivnike Al-Kaidu, u drugom Talibane. E, isto vrijedi i za NATO, e, odnosno stvari su dinamične jer akteri se mijenjaju, ciljevi se mijenjaju. Svijet je danas drugačiji u odnosu na to kakav je bio prije 15 godina, pogotovo prije 10 godina. bilo je nezamislivo prije desetak godina prozvati e, Rusiju kao neprijatelja broj jedan, a sada u ovoj zajedničkoj deklaraciji na sastanku na vrhu Europske unije i nato e, upravo je to učinjeno. E, imamo čitav niz autokrata i nedržavnih aktera sa različitim političkim motivacijama koji osnivaju saveze i odgovor slobodnog svijeta isto tako treba biti e, koordiniran. Što bi bio najveći problem? Po meni to je fragmentiranost politika. E, uglavnom nema potrebne usklađenosti, harmonizacije i to je povezano sa domaćim zbivanjima u domaćem e, planu i tu bismo zapravo u Siriji i Iraku mogli svjedočiti brzom povlačenju snaga upravo zbog takvih razloga što će uroditi visokom cijenom i u ljudskim životima i e, drugačije. Gospođo Van Dam, bit ću izuzetno kratka. Pitanje o Afganistanu i regionalnoj perspektivi Eto, što god se dogodi u Afganistanu, odjekuje širom regije. Što god e, se zbiva sa mirovnim procesom i što god se dogodi s njime, neovisno e, prođeli ili zaglavi, imat će utjecaja na regionalnu situaciju i na čitav niz tih sukoba koji su latentni ili e, drugačiji u regiji. Slažem se s vama da je zapravo sukob između Pakistana i Indije, čak možda i važniji među ostalim zato što je riječ o nuklearnim silama. I to mi je drago što sam čula od vas, jer kad god potignem pitanje Pakistana, netko me pita zašto uopće nam je to stalo. Pa stalo nam je kad e, imaju nuklearnu silu. E, e, uvjerena sam da bi SAD reagirale. Što se tiče mirovnog procesa u Afganistanu, nažalost nisam jednako optimistična kao vi zato što je što su talibani izuzetno rascjepkani i oni najekstremniji elementi neće pristati na ovaj mirovni proces. E, predsjednik Gan je rekao kada bi taj, e, da bi taj mirovni proces imao dobre izglede kada bi se vodio na temelju ustava, odnosno unutar ustavnih okvira, a neki elementi među talibanima na to jednostavno neće pristati. E, islamske, e, islamska država će učiniti ono što je u njihovoj moći da podkopate mirovne pregovore. Nadam se da sam u krivu, ali sumnjičava sam. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospođo Van Damme, zahvalila bih eh, svim našim uglednim panelistima i molim vas da mi se pridružite u pljesku, da ih pozdravimo i zahvalimo im se. Isto tako želim zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima na, na njihovim intervencijama, isto tako i eh, prevoditeljima na dobrom radu. Molim vas eh, da se vratite sutra ujutro. Nastavljamo e, s radom u 9 točno. Hvala.